Mi smo primili na znanje sve što ste nam priopćili i točno u 12.30 prekinut ćemo s radom. Dakle, započnimo. Prije nego što započnemo sa sastankom, voljela bih poželjeti dobrodošlicu gostima gospodina Krama. To je jedna skupina iz eh, ministarstva, Njemačkog ministarstva prometa i to iz savezne zemlje Baden-Württemberg. Dobro nam došli, lijepo da ste danas s nama. A sada Usvajamo dnevni red. A nakon toga slijedi izvješće gospodina Liperackog koje je bila predviđena za 21. lipnja prava i obveze putnika u željezničkom prometu. I mislim da možemo usvojiti dnevni red. Predsjedavajući nema priopćenja, pa onda odmah prelazimo na točku dnevnog reda koja nam je iduća. A to je nova inačica obveza prava i obveza putnika u željezničkom prometu, pa bih zamolila gospodina Liberackog da uzme riječ, koji je naš izvjestitelj. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo. Ovo je dosje koji je dosta težak i imali smo preko šesto trideset amandmana i Održali smo sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Održali smo sve planirane sastanke, osim jednog. Imamo 20 različitih konzultacija koje smo održali sa zainteresiranim strankama. Imali smo rasprave, sastanke, bilateralne, multilateralne sastanke, ali i sastanke sa predstavnicima osoba sa posebnim potrebama i mislim da je ovaj postupak uredno proveden. A izvjestitelji u Sjeni, e, oni su bili zastupljeni sa dvije osobe, e, između ostalog i gospodin Kramer ih je zastupao. I sada bih im doista zahvalio na suradnji. A s obzirom na je gospodin Kramer ovdje, odmah bih napomenuo da su njegovi gosti e, pravi borci za promet sektora u Europi. Dakle, imamo nekoliko kompromisnih amandmana, a oni se sastoje od radikalnih izmjena. Dakle, e, rok za notifikacije za osobe sa osobnim potrebama i ograničenom mogućnošću kretanja. Tu smo rok e, smanjili sa 43 sata za srednje velike postaje. I e, zašto je tome tako? 48 sati je bilo prije. Dakle, bilo je vrlo teško planirati nešto unaprijed 48 sati, teško je planirati putovanje to bi značilo da oni koji trebaju kolica da se dovode u lošiju poziciju. Dakle, htjeli smo to izmijeniti kako bi željezničke postaje to mogle doista financirati i provoditi. Dakle, slažemo se sa odredbama odbora IMCO i nakon mnogobrojnih rasprava odlučili smo da nećemo uvoditi nikakve dodatne klauzule kako bi isključili zlouporabu. Mi želimo da svi sektori transporta imaju jednak tretman, ali zato imamo 50% kompenzacije za cijenu u slučaju kašnjenja E, vlakova preko 60 minuta i 65% povrata iznosa ako kašnjenje iznosi 120 minuta ili više. Izvjestitelj EPP-a e zahtjeva e, da odšteta bude veća. Dakle, tu se razilazimo u mišljenjima. Zatim, ako izgubite idući vlak, propustite idući vlak, ili prometno sredstvo želimo da putnik može koristiti iduću vezu neovisno o tome koji je operater. Zatim bicikli. Što se tiče bicikala, ovdje imamo multimodalni način transporta i mislimo da je tu potrebno iznaći rješenje, a mi smo i predložili jedno rješenje želimo poslati poruku da je ovaj sektor također važan. Zatim, standardni model pritužbe kako bi putnik dobio povrat novca Želimo da to bude jedan jedinstveni model, neovisno jeziku. Primjerice 5a, a ili 7b, svugdje treba značiti isto, svejedno da li je to sastavljeno na poljskom, litavskom ili portugalskom. Dakle, moraju biti jedinstveni obrazci. Zatim, još jednu stvar želim naglasiti. Bili smo suočeni sa dosta izazova. Mi želimo jedinstveno stajalište Europskog parlamenta. To nam je cilj. Zatim, želimo uravnoteženo stajalište. Dakle, želimo zastupati interese i željezničkog sektora, ali i putnika. Putnici su naravno na važnijem mjestu, ali mi se želimo pobrinuti i za željezničke operatere da oni uopće budu u stanju osigurati ove usluge. Dakle, treba im osigurati e, dobre uvjete kako bi mogli ponuditi svoje usluge na kvalitetan način, jer je sve više putnika. Dakle, moramo biti sigurni da ovaj sektor e, ima dobre radne uvjete, a zato što se razilazimo u mišljenjima, na sastancima i na sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni smo govorili o, razmatrali smo dvije mogućnosti. Ili ćemo glasovanje odgoditi ili ćemo ići u smjeru procjene učinka. Dakle, mi smo htjeli još uzeti obzir razno različite dvojbe, ali bilo je to još jedno iznenađenje od strane EPP-a. Naime, tu smo čuli jedno dosta različito mišljenje, a to bi značilo da se sada postavlja pitanje odgovornosti operatera, dakle onih koji pružaju uslugu. Da li oni prodaju tu svoju uslugu? Da li je to prodaja? Dakle, da li je to dakle koja je razlika kada govorimo o operaterima koji samo prodaju putničke karte. Mi smatramo da bi odgovornost trebala biti podijeljena, dakle između onih koji distribuiraju putničke karte i onih koji su doista operateri u ovome sektoru. EPP je predložio da prodavatelj ne mora preuzeti odgovornost, a da li je putnička karta doista ispravno izdana zato bi trebali biti odgovorni operateri. No, s obzirom da smo mi odbor koji se brine o ovom sektoru prometa i transporta, mi moramo ozbiljno shvatiti svoj zadatak. Dakle, toliko sam htio reći da ne zalazim previše u detalje i kao što sam već rekao postoji prijedlog da se glasovanje odgodi kako bi dobili još nešto vremena i kako bi uzeli u obzir sve razlike u mišljenjima i porazgovarali o njima, ali kao što sam rekao, uglavnom se razilazimo po jednom pitanju, ali moramo misliti na naše putnike. Tu se radi o stotinama milijuna putnika. Puno hvala gospođo predsjedavajuća i hvala na pažnji. Hvala, gospodine Liberacki. Time je ova rasprava otvorena. Gospodin Van Den Kamp, izvolite. Hvala. Ovo smo sada već čuli iz ovoga što rekao gospodin Liberacki da postoje neke određene iritacije u EPP-u i također sa strane izvjestitelja u Sjeni. Ja jutro se zastupam jednog izvjestitelja u Sjeni, ali nije mogao doći. I sada je najvažnije napomenuti da je zadnji sastanak izvjestitelja u Sjeni održan 12. lipnja i tu se mogao steći dojam da e, smo se složili oko kompromisnih amandmana, odnosno da smo došli do dogovora između izvjestitelja u Sjeni i izvjestitelja. Gospodin Demezier je onda mislio da ćemo sutra glasovati, no sada se čini da je glasovanje odgođeno. A to je za gospodina Demezijera također bilo jedno iznenađenje. Njemu bi bilo draže da smo sutra glasali. Dakle, tu postoji dosta amandmana, oko 20 amandmana, Osam amandmana su prema mišljenju gospodina Demislija nisu rezultat, dakle osam amandmana, nisu rezultat zadnjeg e, savjetovanja održanog sa izvjestiteljima u Sjeni i mislim da bi bilo dobro da i nakon svega ovoga što smo čuli od gospodina Liberalskog kada bismo još jedan puta mogli jasno reći što mi želimo postići ovim dosijeom. Dakle, mi želimo prije svega da 2020. konačno uh, ukinemo sva, sve ove iznimke i kako bi onda putnici e, bili zaštićeni, mogli živjeti u svojim pravima i u regionalnom prometu. Gospodin Liberatski je to već napomenuo. Dakle, mi želimo da u slučaju kašnjenja bude isplaćena kompenzacija i to do 60 minuta, ali isto tako i potpuni povrat iznosa u slučaju kašnjenja od dva sata ili više. A s obzirom da smo u pregovorima sa vijećom, mislim da doista nije loša ideja da to bude naša polazišna točka. I tu se slažem sa gospodinom Liberackijem da bi e, klauzulu o višoj sili trebali izbaciti. I kao što je Liberacki već e, rekao, prodavatelji putničkih karata E, njima također treba dati veću odgovornost, ali i veću obavijest o izvješćivanju prije svega ako oni prodaju odvojene karte. Tu bih se još trebao još jedan puta koncentrirati sa kolegom Demisijevom, ali e, hop on hop off sustav, ako ste izgubili idući vlak, iduću vezu i ljudi, osobe sa ograničenom mobilnošću, njima bi također trebalo davati jasnije informacije o tome gdje mogu ući u vlak, gdje mogu naći informacije i tako dalje. Zatim e, postaje koje imaju više od 10.000 putnika dnevno e, ne treba e, ništa mijenjati, a kod postaja sa manje od, dva, od 2000 putnika treba najaviti, e, zatražiti asistenciju 12 sati unaprijed. Gospodin Mesija smatra da bi trebali sa gospodinom Liberatskim i drugim izvjestiteljima u Sjeni iznaći dobar kompromis iako čini mi se da ne bismo trebali ugraditi previše stajališta vijeća u naš kompromis. Prvo mi moramo reći što mi želimo kao Europski parlament, a onda ćemo dalje u trijalogu vidjeti kako ćemo postupiti u pregovorima sa vijećem. Gospodin Liberacki, ne, ispričavam se. Dakle, kod gospodina Mizajeja imamo jasnu preferencu da se glasa 9. ili 10. lipnja. On se jasno zalaže za to puno hvala gospodine Van de Kamp. Mi ćemo svakako pokušati biti kraći i kraće govoriti. A sada gospodin Sotovski, izvolite. Hvala vam. U ime gospodina Peremba želim se zahvaliti izvjestitelju na pragmatičnom pristupu. Što se tiče ovog postupka u odboru. Svima nama je vrlo važno da imamo uravnoteženo stajalište kao parlament i mi naravno želimo zadovoljiti potrebe putnika, ali vrlo je važno da ovi novi prijedlozi budu i izvedivi za operatere i da ne predstavlja dodatno opterećenje za ovaj sektor. Dakle, mi nećemo samo izraditi jedan stabilan kompromis, već želimo i jak pregovarački mandat, a odgađanje glasovanja mi smo to također podržali kao klub, je dobra odluka, ali moramo si dati više vremena po pitanju razmatranja nekih važnih pitanja. A ovo izvješće, iako je ovdje učinjen dosta velik napredak. Tu se navode i e, odredbe o izuzećima. Mislim da ne idu dovoljno daleko. Treba nam veća pravna sigurnost i sigurnost ulaganja. Jer operateri sada rade na temelju vremenskog plana koji im omogućava da do 2020. koriste neke iznimke i e, mi se moramo držati tog roka. Dakle, ne smijemo ugroziti pravnu sigurnost i ne smijemo mijenjati pravila igre. Dakle, povrat iznosa, to također isto mora biti formulirano tako da tu postoje različite e, mogućnosti da one budu uzete u obzir, jer različite su situacije po državama. Zatim, rana notifikacije, to je još jedna točka koju treba dodatno razraditi i raspraviti industrija mora dobiti jednak tretman kao ovaj sektor, treba dobiti jednak tretman kao i svi ostali. Zatim e, klauzula o višoj sili nju e, treba zadržati i nadamo se da će daljnji sastanci dovesti do toga da ove odredbe dobro isformuliramo. Dakle, radi se i odgovornosti operatera i zato što je ovaj dosje tako važan, ima tako velik utjecaj na život građana, morali bismo također e, dalje razmatrati e, implikacije ove, ovog dosjea. Puno hvala. A gospodin Rojt, izvolite, imate riječ. Hvala. Aha, dobro, prevoditelji su ovdje, dakle mogu govoriti na materinjem jeziku. A to bi onda u tom slučaju bio danski. Dopustite mi da naglasim ono što smatram kritičnim, odnosno da iznesem neke kritike. Ja ću se sutra morati e, požuriti na odbor Juri gdje će se raditi o autorskim pravima, tako da ne mislite da sam nepristojan, ali moram na glasovanje u odbor Juri. Dakle, dosta mi je teško ovaj dosje e, razmatrati onako kako to e, vidi izvjestitelj u svojem izlaganju, kako je on to prikazao. Dakle, izvjestitelj je rekao da je on sada u stvari prisiljen odgoditi glasovanje zato što se radi o nedostatku političkog konsenzusa, ali možda je i nedovoljna volja izvjestitelja da uzme u obzir e, većinsku želju i mišljenje. Mi smo tu vidjeli jasne crvene linije između nas i zelenih i liberala i EPP-a dakle koji su više na strani putnika. Onda imamo ECR, gospodina Liberackog i njegov klub koji ovdje žele podupriti velike državne e, velika državna društva, operatere. Mislim da se to jasno pokazalo i moram reći da mi nije jasno zašto sada odgađamo to glasovanje. Pa radi se samo o tome da imamo izvjestitelja koji ne želi uzeti u obzir želju velike većine i ne želi im izići u susret na način da ove kompromisne amandmane koje spomenuje gospodin Van der Kamp iskoristi. Za nas je sada odlučujuće da prava putnika e, ne budu ugrožena razno raznim izuzećima i to je glavna točka u svim raspravima. Dakle, um, moramo ojačati prava putnika i u slučaju kašnjenja da dobivaju uh, da dobiju kompenzacije i da doista dospiju tamo gdje žele otputovati. Meni se čini doista čudnim da ovdje u ovome domu uvijek usvajamo zakone o tome kako ćemo zaštititi privatna poduzeća, ali kada se radi o državnim poduzećima vidimo da tu neki pokušavaju iskoristiti pravila u vlastitu korist. To smo vidjeli u pregovorima, ali moramo biti ambiciozni nećemo biti uspješni ako ne budemo ambiciozni, dakle moramo pregovarati s vijećem i moramo se pobrinuti za to da naše stajalište bude uzeto u obzir, a čuli smo i od predstavnika ECR-a da se ovdje radi o državnim željezničkim poduzećima. Dakle, naš zadatak je da zaštitimo putnike. Hvala, a sada riječ ima gospodin Kramer, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, hvala izvjestitelju i hvala na ovom lijepom buketu za naše goste iz Baden-Württemberga. No, imam jednu napomenu, preliminarnu napomenu. Mi smo se dogovorili da ćemo odgoditi glasovanje, ali tome je tako zato što smo iznašli kompromise i mislili smo da je to sada sve riješeno. A onda se vratim u svoj ured i dva sata kasnije dobijem mailove od različitih klubova koji kažu želimo još to nadopuniti, još to nadopuniti. Dakle, ne može sad niko reći da su drugi krivi. Dakle, pa se pitam zašto ako smo iznašli kompromis dva sata kasnije ponovno odustajemo od tog kompromisa. Zato mislim da je dobro da smo odgodili glasovanje, ali jasno ću reći da e, bi trebalo glasovanje održati u srpnju, a ne tek nakon ljetne stanke. Zatim naglasit ću tri stvari. E, viša sila. Dakle, tu klauzulu želimo izbaciti jer želimo, znamo da se ta viša sila ne može definirati. Dakle, trebalo bi nam 10.000 odjetnika više u Europi, ali bi stalno bili suočeni s tužbama. Dakle, kad god se nešto dogodi, onda se to može svaliti na višu silu. I zato mislim da je dobro da se ova klauzula izbacila i da smo tu iznašli kompromis. To je dobro. Za mene je to vrlo važno. Jer mi ne želimo pravnu nesigurnost i ne smijemo ništa raditi na teret putnika. A to vrijedi naravno i za druge oblike transporta. Zatim druga stvar, vi znate da je za mene pitanje bicikala bilo vrlo važno mi smo već prije deset godina ovdje u odboru odlučili da u svim vlakovima i u brzim vlakovima treba omogućiti prijevoz bicikala. I onda je Deutsche Bahn izvršio pritisak mm, i nikada nije uveden taj model i ništa nije učinjeno. Dakle, unatoč tome što biciklizam doživljava procvat. Ovaj sektor raste za 20%, ali unatoč tome rute nisu povezane. I stoga smo se tu također potrudili oko kompromisa, dakle rekli smo da u slučaju novih e, vozila bude mjesta za barem osam bicikala, a onda e, nam je rečeno, ali mi smo to htjeli za svaki vagon i onda više neće biti ni mjesta za sjedenje. Dakle, to vrijedi za svaki vlak, a ne svaki vagon. Dakle, po vlaku osam bicikala. I stoga to ne predstavlja nikakav problem. I e, vlakovi ICE e, su iskorišteni do 60%, stoga ima dovoljno mjesta, a Flixbus je e, povećao e, prijaz bicikla sa 15.000 na 100.000 i zato bi mi bilo vrlo drago ako bi se svi držali ovog kompromisa koji smo dogovorili. Zatim e, karte za jedinstvene karte. Dakle, mm, svejedno da li dva ili tri puta morate mijenjati vlak, želimo imati jedinstvene karte. Primjerice to imamo i e, kod noćnih vlakova u Njemačkoj, ali sada ste opet odustali od toga, ali mislim da moramo ići u ovome smjeru. I imamo međunarodni sporazum o željezničkom e, prometu Dakle, sada odustajemo od nečega što je funkcioniralo 80 godina i to je nevjerojatno. Dakle, mislim da bismo trebali ići svakako u ovom smjeru jedinstvenih karata. E, ovo što je predloženo je sada dosta opasno, ali ćemo na taj način isključiti neka poduzeća, a mi želimo rješenje za sva poduzeća, svejedno da li su privatna ili državna, jer putniku je to svejedno. On želi svoju kartu, svoju jedinstvenu kartu i prekogranično, dakle, diljem Europe, jer nismo samo nacionalno obilježeni. A Europska komisija ide korak dalje što se tiče jedinstvene karte. Tu postoje još neke manje rupe koje možemo i trebamo zatvoriti, ali mislim da to možemo učiniti na idućem sastanku izvjestitelja u Sjeni. Dakle, mi želimo punovrijedne jedinstvene karte, jer samo tako možemo iskoristiti prednosti. Naravno, tu su i velike ekološke prednosti, ali još su okvirno uvjeti dosta luši, loši. Zatim, mjesto za mirenje. Mislim da se tu 90% problema rješava. Oni imaju dosta velikog iskustva. Hoćemo li sada naći europski, e, europsko rješenje, to bi naravno bilo odlično. Zatim još osobe sa invaliditetom. Samo postaje sa 10.000 putnika, to je samo 3% svih postaja gdje je dovoljno najaviti se 3 sata prije, a u Belgiji i Nizozemskoj imamo i dobra iskustva sa najavom 1 sat ranije. Dakle, time se još jedan puta trebamo pozabaviti. No, kao što sam rekao, kompromisi koje ćemo odrediti na idućim sastancima, oni onda moraju doista biti i um, postojani i e, svakako me raduje daljna suradnja. Puno hvala. Hvala, gospodine Kramer. Već kasnimo, tako da ću ograničiti sada vrijeme za govor. Gospođa Anderson, minuta i pol, izvolite. <clears throat> Um, Hvala. Kao što znate, puno je amandmana donešeno na ovo izvješće. Znači, slažem se, znam da gospodin Roder odlazi, ali ako sada pogledamo na amandmane SND-a, nije točno da prioritiziramo prava putnika i želim poduprijeti izvjestitelja u smislu onoga što je rekao. <clears throat> Naročito ono što je rekao o uravnoteživanju odgovornosti prijevoznika. Jer komis Sin prijedlog e, za putnike koji e, kupuju karte za više od jedne destinacije ili od više e, prodavatelja karata čak, iako je za jedno putovanje, na, nažalost, izvjestitelji u Sjeni to nisu uzeli u obzir. Ono što možemo napraviti je da osnažimo kompromise, da bude jasnije da kada isplata između prijevoznika i prodavatelja je opravdana, to se treba olakšati i ja apsolutno vjerujem da se to može napraviti jer postoji jedna velika, velika rupa u prijedlogu o e, kupovanju karata od početne do krajnje destinacije. Te karte moraju biti e, su vrlo skupe, e, odnosno vrlo su skupe, a to je problem za e, putnike. Molim vas da pogledate amandman 328 koji su potpisali članovi i koji e, mijenja prijedlog komisije i poboljšava ga. Drugo je o području primjenje. Ja se slažem sa izvjestiteljem, to je E, e, ograničujemo se u pogledu područja primjenje kad se radi o prevozu životinja i e, vidi se da ne smijemo biti ograničeni na međunarodni područje primjenje. Ja bih željela stoga da nastavimo se ovime baviti i to vrlo pažljivo. Hvala najljepša gospođa Anderson. za ovo izvješće to je nešto što ne možemo poreći, a to je da je Europa e, vrlo daleko i za uzimanje u obzir prava biciklista koji žele svoje bicikle prevesti e, vlakom. 26% putovanja u Nizozemskoj sa biciklima, 19% u Danskoj, 10% u Njemačkoj. Dakle, kako kolege možete objasniti puno je biciklista a mm, oni ne zagađuju naše ceste a, oni nemaju zapravo pravo dobrog prijevoza e, e, vlakom morali bismo imati obvezujuće brojeve mjesta za bicikliste i bicikle po svakom plavu, osam po svakom vlaku za nacionalne, regionalne, javne usluge po prihvatljivoj cijeni tako da bi ljudi mogli rezervirati mjesto za bicikl online za osam putnika po vlaku. Ne vjerujem da je ovo e, nemoguće ostvariti. Ne tražimo nemoguće. Radi se o mobilnosti, o povećanju prijevoza biciklima, naročito električnim biciklima, jer će to poboljšati kvalitetu zraka i zaštititi e, klimu od promjena. Dakle, ja bih zamolila stoga i mislim da većina evropskih građana me podržava da vlakovi budu kompatibilni sa biciklističkim prijevozom i dajmo pravo biciklistima da se ukrcaju sa svojim biciklima u vlakove. Mislim da će nam buduće generacije zahvaliti na tome kao i naš planet. I stoga moram reći da moramo ovu poruku prenijeti i u izvješću. Dobro, hvala, idemo dalje. Gospođo Klasveter. Hvala, gospođo predsjedateljice. Klasila bih četiri točke. Kao prvo, vrlo je važno da se ovdje briše kroz o vižoj sili. Neprihvatljivo je da putnici snose zapravo štetu ako imamo slučajeve više sile. Mislim da je to vrlo pozitivno. Drugo, meni je vrlo važno da kada je riječ o naknadama, kada je riječ i o regionalnim putičnim prijevoznicima, da tu, dakle tu želim reći sljedeće. Ovdje nemamo zapravo te e, definiciju što to znači regionalni prijevoznik. Tu postoji različito svačanje od zemlje članice do zemlje članice. Mislim da je vrlo važno da ovdje imamo jednu definiciju. Bilo bi lakše i raditi s jednom definicijom. Potom pitanje izvjestitelju. Zašto se sada e, zapravo ova mogućnost izuzetaka za regionalne prijevoznike se omogućava samo, odnosno ukida 12 mjeseci na nakon stupanja na snagu ovog prijedloga. E, potom pružanje pomoći u kolodvorima i tu vidim da je, zapravo smatram da ovaj kompromis e, treba još ojačati, pogotovo kada je riječ o podružnju pomoći osobama sa ograđenom e, pokretljivošću. I još jedna točka koju želim naglasiti, a to je e, prodajna mjesta, dakle online prodajna mjesta za prodaju karata. Tu moraju postati jamstva za takve prodane karte. Nije dopustivo da online trgovci zapravo tu usudjeluju u do biti zaradi, a ne zna se nikakav rizik. Važno je ojačati prava putnika, ali s druge strane moramo imati razuman i e, provediv pristup. Mm, zahvaljujem izvjestitelju i mogu podržati većinu prijedloga izmjena. Hvala. Monsieur vous Hvala. Želite se ponovo e, javiti za riječ? Izvolite. Vrlo kratko. Vrlo kratko ću e, odgovoriti na pitanje gospodina Kramera koji zapravo kaže da neke strane ovdje ne podržavaju kompromise u koje su, na koje su se već obvezali. Ja moram reći ne, vrlo oštro ne, jer to nije istina. Istina je da liberali sada ponovo e, govore o nekim sigurnosnim problema koji se tiču prijevoza bicikala jer naše stajalište nije dovoljno uzeto u obzir u kompromisnom tekstu. Ne radi se o tome da se ne držimo svojih kompromisa. Naravno da ih se držimo, naravno da ih, se e, da ih podržavamo, ali moramo ponovno razmišljati o tome i kad budemo radili konačni tekst. Gospodine Kramer, imate jednu minutu za odgovor. E, da li, se slažete ili ne, gospodine Kramer, izvolite, imate riječ. Ne, nisam rekao da ste protiv kompromisa. Ono što sam ja rekao jest da na, smo na sastanku pronašli kompromis kada je riječ o dakle, biciklima na vlakovima, a onda, dva sada nakon e, toga, smo dobili drugu poruku. E, dakle, imali smo kompromis i to je onaj kompromis koji ovdje želim vidjeti. Dakle, i drugi su postupili na sličan način kada je riječ o drugim kompromisima, ali molim vas, budimo i kritični prema sami e, sebi i recimo isto kako je bilo. Hvala. Merci, monsieur Kramer. Hvala lijepo, gospodine Kramer. Ja mislim, gospodine Kramer, da biste trebali popiti zajedno kavu. I pokušate iznaći dobar kompromis. Vi zapravo govorite jedno te isto, <clears throat> ali ipak se razlikujete, jer e, govorite različitim ritmom. Gospođo e, Predstavnice komisije, hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam najljepše na ovoj živosnoj raspravi o našem prijedlogu. Rasprava pokazuje da pitanje e, e, karata od početne do krajnje destemalicije, kao i e, prijevoz bicikala, to je sve relevantno i također je u vijeću doživjela raspravu i nama je treba uravnoteženi pristup, u tome se slažemo, pa e, prijedlog preinake do, postigli smo sporazum o, od strane tri pravne službe koje dijelove treba e, preispitati u ovoj preinaci jer e, mi želimo pojednostaviti postupak kako bismo dobili vrlo brze rezultate ovoj preinaci. Ako mogu E, nešto reći o e, kartama koje su od početne do krajnje destinacije. Tu imamo pitanje odgovornosti. Puno je načina kako možemo to riješiti, ali mislim kada razgovaramo o različitim opcijama koje možemo imati, možda to pitanje odgovornosti treba e, riješiti na neki način, inače će biti vrlo teško to provoditi u praksi. Dakle, to bi bilo to obzirom na e, vrijeme koje nam curi. Hvala vam puno i na, veselim se daljnjim raspravama ako trebate našu pomoć ili danja objašnjenja našeg prijedloga. Molim vas, nemojte okljevati da nam se obratite sa vašim pitanjima. Hvala. Hvala najljepša. E, komisiji, a sada dajem riječ gospodinu Leverskim i da, Leverskom i dajem mu jednu i pol minutu. Molim vas da odgovori na pitanja. Hvala na komentarima i hvala vam predsjedateljici što, nam, što mi je opet dala riječ. Vrlo kratko ću reći gospodinu Van der Kampu, moj dragi prijatelju, nije bio samo dojam da su kompromisi usvojeni, već su zaista usvojeni pravne, službe su bile prisutne i Dominik pita jesmo li to napravili dobro i pravilno. Da, napravili smo dobro i pravilno, zato sam iznenađen kad čujem da kažeš ne. E, viša sila u 75% je zapravo bila nekakav kompromis. Rekli smo uklonit ćemo višu silu kako bismo izbjegli komplikacije, onda će to biti 75% za druga pitanja. A sada odgovaram na pitanje Aldea. Ne možemo kršiti transportnu politiku Evropske unije jer su principi transportne politike takve da želimo dobre željeznice i željeznice bi trebale osvojiti veću, veći udio u tržištu putničkog prijevoza. Ne možemo se prikloniti ideji da zato što imamo javno željeznički željezničko prijevoz da to moramo rašlaniti na e, dijelove. Morali bismo imati javni željeznički prijevoz koji dobro funkcionira a da ne bude previše reguliran. Mi bismo željeli da svima to bude jasno. Sljedeće. Ako netko Zapravo želio bih da ljudi prvo sudjeluju u radu, a onda da e, komentiraju. E, gospodin Mozeli je bio prisutan, želio bih čuti nešto i od njega, a sada e, kao što se tiče iznimaka. Mi smo dokazali sljedeće kompromise, naime, nova rješenja će se pojaviti nakon nekog vremena pošto e, uredba stupi na snagu 2024. i 2026. ili nešto kasnije. A to je zato što imamo problem kontinuiranog financiranja programa ulaganja u željeznice tamo gdje je to potrebno. Dakle, e, izbacili smo višu silu, ali smo potražili ravnotežu kad se radi o e, karatama koje se kupuju od prve do posljedne destinacije. Znam, kolege, da ako prijevoznici u Europskoj uniji budu odgovorni za sve, onda će neki prodavatelji prodavati karte se na visoko visokotehnološki način i profitirati, ali neće biti odgovorni za kvalitetu usluga koje prodaju. To jednostavno nije nešto čemu se e, veselim i što mogu podržati. Želim da svi budu odgovorni za barem jedan dio usluga koje pružaju. Dakle, puno hvala svima na ovoj raspravi, hvala vam na e, mi. Jednu stvar sam zaboravio. Karolina je pitala zbog čega smo uveli vremensko razdoblje za iznimke. Također spomenula regionalni transport. E, dakle, to je dio područja primjene e, četvrtog paketa za željeznice i tu se definira što je to lokalni, a što regionalni prijevoz. I također što je to subvencionirano i međunarodno prevozničko poslovanje. Dakle, evo to bi bilo to. Moja minuta i pol je istekla. Hvala gospodin Liveraski, a sada bih vas željela podsjetiti da ćemo e, glasovati, ali mislim da se možete mm, sastati, iznaći pametne rješenja i e, doći do dobrih rješenja. A sada sljedeća točka dnevnog reda koja se tiče mlakih vozila i to je preinaka teksta. Naš e, izvjestiteljica, gospođa Revodelon. Gospođa Revodelon, dobro jutro, izvolite, imate riječ. Dobro do, e, jutro predsjedateljice i hvala vam lijepo. Imamo 394 amandmana sve Već smo imali sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni 5. lipnja i imamo novi e, sastanak 25. lipnja i radit ćemo na 10 kompromisa e, članka šest uvodnih izjava. Time ćemo se baviti a e, glasovanje je 10. srpnja na Enviju u rujnu. Envi je odgovoran za to. 10. E, e, rujna predlažem seriju kompromisa u cijelom tekstu, naročitu na emisije, jer svatko želi vidjeti da se zaista smanji emisija po zagađivačkih plinova do 2025. godine. Ova ideja još uvijek e, postoji i želimo to napraviti što je prije moguće mm, najkasnije do 2030. Mislim da se to e, s time svi slažemo. To je u skladu sa pristupom koji e, se bavi smanjenjem emisija. Ako to nije pravna obveza, to ljudi neće napraviti. Mi smo svjesni da moramo doseći, postići isti politički pristup da bismo zaustavili klimatske promjene. Nadam se da ćemo i tako svi učiniti nešto za budućnost. U međuvremenu je prlo, puno teže naći uravnoteženi pristup koji će svi prihvatiti, a koji će biti dovoljno ambiciozan da se um, dostignu ciljevi e, Pariškog sporazuma. Moramo biti e, ambiciozni kad se radi o redukciji e, CO2 jer stvari treba napraviti ne samo u prijevozu već i u E, e, graditeljstvu i brodograditeljstvu. E, mislim da smo tražili jako puno od proizvođača vozila koji moraju svoja vozila učiniti boljim za okoliš, ali to je industrijski sektor u cijelom svijetu i to je prisutno na svim razinama industrije u Europi. Moramo nešto učiniti za planetu. Već sam razgovarala sa mm, e, izvjestiteljima u Sijeni. To je jako kompleksni dosije koji iziskuje puno rasprave. E, imamo argumente, brojke o tome što se predviđa za smanjenje e, CO2 emisija za transportni sektor a koji još uvijek jako ovisi o fosilnim govor, gorivima. Dakle, gospođo izvjestiteljice, tako stoje stvari, a voljela bih čuti što moje kolege o tome misle, tako da možemo iznaći najbolji način za postizanje kompromisa. Hvala ispučena gospodin Vin van der Kamp. Izvolite imate riječ. gospođo predsjedateljice, puno vam hvala. E, od. odis ovo je vrlo e, kompleksan e, dosje. Naš e, izvjestitelj u sjeni gospodin Silini kojeg ja danas mijenjam i on mi je dao sljedeći tekst koji trebam pročitati. Gospodin Slini bi želio zahvaliti na prijedlogu komisije misli da je to dobra razina koja uspostavlja ambiciozni realističan plan On misli zajedno sa svim drugim pučanima i dijeli zabrinutost e, u svezi sa emisijama iz ovoga sektora. 24% emisija dolazi upravo iz ovog našeg sektora, iz transporta, a 70 od tih 24%, 76% iz cestovnog prijevoza. Puno je e, rečeno o E, Pariškom sporazumu, ali mi kao transportni odbor moramo vidjeti koje će ti posljedice od toga i moramo se pokušati postići bolju dekarbonizaciju, naročito u cestovnom prijevozu. Gospodin Selin je otvoren i spreman za sastanak sa izvjestiteljicom kako bi se postigli dobri kompromisi i tako on također kaže u, u ime EPP-a da smo protiv ideje e, e primjene ovoga samo na e, e, automobilsku industriju tako da kažemo da su oni jedini odgovori da i odgovorni da ih za toga zbog toga moramo kazniti mislim da je to bila riječ kazniti pučani podržavaju ideju pristup koji će biti tehnološki neutralan, što znači da dekarbonizacija mora imati široku, e, široki raspon mjera i e, rješenja koja se traže za te mjere. Različita tehnološka rješenja koja već postoje moraju biti ubrzana, intenzificirana, a ne uklonjena sa scene. U ovoj što se tiče ovog odnosa, gospodin eh, Selini traži eh, naročito pažnju za faktor eh, um, ujednačavanja ugljika i da podsjeća da e, plin e, e, zapravo i, rezultira sa manje emisija nego nafta i drugi naftni proizvodi. Također misli da postoje, dobri kompromisi a da to nije procjena ciklusa. Mnoge su klubovi podnijeli svoje amandmane, a danas ne govorimo samo o e, kažnjavanju automobilske industrije, već moramo se pozabaviti cijelim lancem vrijednosti koji je uključen u procjenu e, e, životnog ciklusa. Kada govorimo o ciljima, gospodin Selini je razočaran što mnogi amandmani, mnogi brojke u tim amandmanima Mm, se ne održavaju u kompromisima i on stoga čeka i nada se da će se to dogoditi i također kaže da brojke za 2025. i 2030 bi trebale biti raspravljene jer je potrebno ih raspraviti. Istovremeno on pozdravlja činjenicu da, na da postoje različite razine ambicije kad se govori o osobnim automobilima s jedne strane i autobusima i kamiona s druge strane a to je nešto što je u obzir uzelo izvješće izvjestiteljice. To je sve što imam reći, gospođo predsjednice. Hvala gospodin van den Kamp. Izvolite, imate riječ. E, gospodine Vaskido, e, Zlatovski. Hvala e, gospodinu Dušanovsku zbog trijaloga o upravljanjem ovom temom. U njegovo ime zahvaljujem e, izvjestiteljici na prvom prijedlogu kompromisa i e, želim naglasiti ova ključna područja koja su na našem e, izvjestitelju sjeni važna. Vrlo je važno vidjeti da E, postoji vezma, veza između ciljeva za 2025. i 2030. Mi moramo razumjeti da prva referentna točka za 2025. bi trebala biti manje ambiciozna kako bismo bili sigurni da ćemo e, uspostaviti pravi put za postizanje realističnih ciljeva u 2030. godini. I u tom smislu E, princip neutralno tehnološki treba e, e, dobro postaviti kad budemo pregovarali o bilo kakvim ciljevima za 2025. 2030. Naš izvjestitelj u Sijeni želi postići uravnotežen kompromis sa izvjestiteljem drugim kolegama. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Zlatovski. Gospodin Radoš, izvolite imate riječ. Smatramo da je prijedlog komisije eh, početno vrlo dobar, da je on izbalansiran, da je on realističan i zato su i naše pozicije vrlo blizu eh, poziciji prijedloga komisije. Što se tiče temeljnih ciljeva za 2025. i 2030. godinu, ostavljamo mogućnost eh, nešto ambicioznijih ciljeva, ali takovi koji bi bili i ostvarivi. Među ciljevi za 2025. godinu po našem stajalištu su otvoreni za raspravu za pomicanje na 2026. 2027. ili pak potpuno isključenje tih ciljeva. Budući da na europskim cestama imamo e, automobile koji su stari 11 godina, predložili smo jedan amandman koji bi stimulirao upotrebu obnovljivih izvora i ostalih goriva sa nižim emisijama kako bi se stimulirala potrošnja tih goriva i za automobile koji nisu novi. I na kraju predložili smo da se pregled emisija i potrošnje goriva bude dostupan u digitalnom obliku i zahvaljujemo izvjestiteljici na uvrštenju naših amandmana u kompromisne amandmane i nadamo se da ćemo biti u stanju postići konačne kompromise. Hvala lijepo.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 Hvala. Zahvaljujem i izvjestiteljima na ovom prvom paketu kompromisa. Malo smo se dotaknuli na posljednjem sastanku izvjestitelja u Seninu. Detalje ćemo ući sljedeći tjedan. I s moje strane, dakle, iščekujem nove kompromise i mislim da postoji cijeli niz pitanja oko kojih možemo postići kompromis. E, također, vrlo sam zadovoljan što e, imamo širu podršku da se sad analizira e, sami životni ciklus, kada govorimo o gorivima zapravo o tome nikad prije nije htio govoriti, a danas kada govorimo o e-automobilima, svi žele govoriti o tome. Da, pozdravljam, pozdravljam. Ako, ako želimo promatrati kupni životni ciklus, ali naglašavam je cijelokupni. I to kada govorimo ne samo o e-automobilima, nego također o svim biogorivima. Kada govorimo o tehnološkoj neutralnosti, kada govorimo o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 tehnološke neutralnosti, onda mm, zapravo želimo li tu zapravo o tome govoriti kada govorimo o e, biogorivima, tada zapravo niko neće govoriti o ciljevima, po ciljevima ili bilo čemu, ali sada zapravo svi žele govoriti o tome. Dakle, moramo vidjeti što ćemo napraviti s time. Naravno, najvažnije je zapravo pitanje je koja je to ona razina ciljeva koju želimo postići i ne smijemo zaboraviti da se e, svijet mijenja. Imamo i ministra e, zaštite okoliša u Njemačkoj koji e, ovdje zapravo traži 50%. Imamo dakle, i Njemačko ministarstvo koji kaže ovdje 50%, a Evromojne koji kaže da su ciljeve Ruske unije nedovoljni da bi se postigli ciljeve iz Pariza. A jučer Majkeli Macron su puno govorili o izbjeglicama i slično, ali su također i rekli da Europska unija također treba pojačati svoje ambicije u svijetlu predstojećeg kopa 24. Kada kolega e, Vandekama kaže da treba kazniti sve e, sektore, e, sve segmente prijevoznog sektora, to je zapravo, mislim da to i da, se, da je to ono što u samom prijedlogu, mislim da to nije točno, da to ne stoje, ali ako razmišljamo o postizanju ciljeva iz Pariza, onda moramo imati mjere koje su troškovno učinkovite, a to je, možemo postići time da učinimo naše automobile učinkovitima kako bi emitirali manje CO2. Dakle, pogovorili smo, imamo puno toga što je problematično i u poljoprivredi i u drugim segmentima. Međutim, E, transportni sektor je onaj u kojem Europska ne može postići najviše. Ako e, bi zemlje mogle postići svoje nacionalne ciljeve, dakle, ako ne poduzmemo ništa sada, onda zemlje članice neće moći postići svoje nacionalne ciljeve na temelju e, propisa o pod, podijeljenom preuzimanju odgovornosti. Svi koji ovdje govore o Parizu, o provedbi e, posljednjoj ciljeva iz Pariza, trebali bi iz svega ovoga izvući jedan zaključak, a to da je prijedlog komisije o ciljevima e, itekako nedostatan. E, naravno, možda je sada vrijeme da i komisija e, promijeni svoj stav e, o ovom e, dosjeu, jer ako ne upoznemo ništa, onda će zemlje članice neće moći postići tajne ciljeve, a i u studenom, kada komisija za svoje sljedeće izvješće, bit će sasvim jasno da ciljeve treba pojačati. Mislim da je vrijeme vrijeme da promijenite retoriku. Da, znam da to ne možete danas, ali nadam se da ćemo sljedeći put ovdje moći čuti nešto drugačiju retoriku od strane Europske komisije, jer moramo učiniti nešto kako bismo ovaj sektor što prije očistili. Hvala. Hvala. Dakle, moram vas upozoriti da se držite vremena sa koje vam je na raspolaganju jer nećemo sve steći. Hvala, gospodin Riketa. Hvala, hvala, gospođo predsjedateljice. Evo kratko. Ima tu nekoliko tema oko koje se možemo dogovoriti. Da, tu je riječ i o svim novim testovima, metodama e, testiranja. Da, mislim da se tu slažemo da je potrebno da se sve to uredi. Bilo je tu do sada dosta no Želim ovdje naglasiti da e, ciljevi iz prijedloga komisije e, da, tu se govori o 15 do 30%, 70%, zašto ne 100%. E, međutim, e, u stvarnosti to e, se neće postići niti tehnološkim napretkom, niti biogorivima, nego samo time što će se promijeniti situacija na tržištu, a to je da se pojača potražnja za e-automobilima ili alternat vozilima s e, niskom razinom emisija. Dakle, ako gdje imamo cilj od 15% za elektroautomobile, dakle, time se, ako imamo takav cilj, onda je zapravo, moramo uzeti u obzir kako se to odražava na radna mjesta, na nastanje i nestanak radnih mjesta. Međutim, postoji te niz problema, primjerice kada je riječ o poticanju prodaje takvih automobila. Ako tu nema nikakvih poticaja, neće se pojačati niti potreba. Potom moramo uzeti u obzir također i gubitke kada je riječ o gorivima. Dakle, dobro imate više ciljeve, ali važno je pogledajte i kako ispostići te ciljeve. Hvala, e, gospođo e, predsjedateljice. Želim zahvaliti svjetiteljima na ovom prijedlogu. Mi želimo da, transport bude e, onaj sektor koji će predvoditi smanjivanje emisija. I ovdje moramo razlikovati između e, osobnih automobila i e, lakih gospodarskih automobila. Želim također reći da zapravo tu postoji puno više upravo se pokazuje da u sektoru lakih gospodarskih vozila se može napraviti puno više kada je riječ o alternativnim gorima. Ne treba govoriti samo o e-automobilima. E, tu je i LNG i tako dalje. Potom E, kada je riječ o ocjeni učinkovitosti, raspoloživosti svih drugih e, alternativnih, e, alternativnih goriva, također mogućnosti uštede, ali također evaluacija crpnih stanica, također i zagledavanje cjelokupnog životnog ciklusa. Moramo biti vrlo konkretni. Ne želimo ovdje izgubiti ovaj zamah koji imamo. Ne smijemo ovdje uzeti u obzir, e, uzimati u obzir samo nova vozila, nego također uzeti u obzir i ono što već postoji. Naravno, važno je sagledavati koja su to vozila koja će se prodavati i u buduće kupovati. Međutim, moramo uzeti u obzir vozila koja e, zapravo emitiraju e, stakleničke plinovi. Na drugi način nećemo uspjeti kontrolirati sami problem. Hvala. Gospodin Kramer. Vin eh, van Kamp je rekao automobil ne smije se kažnjavati, ali oni kažnjavaju nas. Prevozni je sektor jedini sektor u kojem je došlo do povećanja emisija. Ovo je sektor, onaj sektor koji poništava sve učinke eh, koje smo postigli ulažući milijone eura. Dakle, zato mi kažemo da treba zar poboljšati. U Njemačkoj 500 milijuna eura se da daje samo za elektroautomobile. I naravno, kaže se, želimo povećati Eh, obnovljive izvore energije na 50%. Sve je to super. Jučer je Angela Merkel rekla ako ne zaustavimo klimatske promjene, eh, to će nas skupo eh, stajati. Međutim, ako to, svi koji to žele brzo napraviti, odmah ih se koče zato što imamo lobiste za korištenje ugljena ili pa, pak imamo e, poticanje, e, imamo subvencioniranje primjerice dizela sa 16,5 s 18 eurocenta e, po e, litru. Dakle, e, vrlo važno je imati na umu odakle dolazi električna energija. Ne dolazi samo iz utičnice. Moramo zagledati cjelokupne životne ciklus. Daimler Benz prije 30 godina i Reuter, oni su već tada rekli automobilska industrija ima budućnost samo ako postanemo poduzeće mobilnosti. Tada je Daimler naravno ima u svom e, imao sve e, e, Mercedes autobuse proizvodio i sve ostalo. Sada su se koncentrirali samo na automobile. Da su kad bi imali više mogućnosti oni bi sada sudjelovali u najnovijem razvoju. Mogli bi, ne bi propadali nego bi također mogli se preorijentirati. To znači da automobilska industrija se mora e, promijeniti svoj način e, poslovanja, inače će završiti kao i druge sektori, primjerice e, pružatelji ili proizvođači električne energije koji su u godinama i desetljećima ignorirali obnovljive izvore energije. Hvala. Hvala. Čuli smo puno toga o e, tehnološkoj neutralnosti. Liberali su se uvijek zalagali za to. Mobilnost je vrlo dobro rješenje e, i mobilnost je vrlo e, važna, dobro rješenje, ali moramo imati na umu i odakle električna energija dolazi potrebna. Su nam također i daleko vode, potrebna infrastruktura. Mi smo također planirali i za kriterije kvalitete, a i na kraju mi imamo i alternativnu infrastrukturu za obnovljive energije i tu nije predviđena samo i e, mobilnost, nego također e, korištenje i drugih alternativnih izvora energija je uzeta u obzir. Dakle, moramo sve to uzeti u obzir, iskoristiti kako bismo potaknuli e, stupanje dekarbonizacije. Hvala, hvala Hvala gospođo Meissner. A sada riječ e, ima komisija. Gdje ste? Izvolite, imate riječ. E, da, ne govorim u svoje ime, nego u ime e, komisije. Mislim da, evo, Mislim da smo mi dali dosta uravnotežen prijedlog koji ne uzima u obzir samo smanjenje emisije stakleničkih plinova, nego također uzima u obzir i potrošača, te što to znači kada je riječ o inovacijama i koliko brzo možemo postići te inovacije. Sve u svemu, ovaj prijedlog će polučiti rezultate i mislim da procjena učenka će pokazati da barem 40% ciljeva Europske unije, kako je to zacrtano i u Parizu, ne mogu naglasiti koliko je to važno, a kada je riječ o cjelokupnom e, pitanju dakle, sveukupnih ciljeva, u ime komisije mogu reći da prošle godine smo postigli dogovor o energetskoj učinkovitosti. Tamo su ciljevi pa povišeni sa 30 na 32,5%, 32% za obnovljive izvorne energije umjesto prethodno 27%. Dakle, tu imamo znatno povećanje i postići ćemo više od 40%. Kada je riječ o automobilima, to je zapravo ključno pitanje, pitanje promjena i brzine uvođenja promjena u Europi, a to je pitanje usko povezano i sa zapošljavanjem, jer ako brzo provodimo promjene i ako uzmemo sada cilj od tih 50 ili 75%, onda je zapravo se eh, procjene učinka vidljivo koliko su drastične učinci. Dakle, to može biti, imati vrlo drastične utjecaje na industriju mi moramo moći dakle moramo paziti da brzina promjena da se promjene odvijaju brzinom koja ne predstavlja dodatno opterećenje ili dovodi dodatne smetnje. Kada govorimo o e-mobilnosti, postoji cijeli niz poticaja, sadržajanih i u ovim prijedlogu, vozila sa nutom stopom emisija i e, tako dalje. E, vrlo važno pitanje je pitanje proizvodnje baterija za elektroautomobile. Njihova proizvodnja i prodaja upravo u Europi to bi se pozitivno odrazilo i na zapošljavanje, a s druge strane nešto što se tiče planiranja i investiranja. E, za 12 godina već imamo 2030. godinu, dakle moramo imati na umu e, brzinu kojom se odvijaju promjene. Naravno, e, i kada je riječ o sirovinama, sirovinama za baterije, vidimo da se cijene sirovina povećavaju i to vrlo drastično, primjerice cijene kobalta. Ako želimo postvariti puno više više ciljeve, ciljeve koji su više od onih koji su sadržani u prijedlogu komisije, onda bi moglo doći do određenih smetnji kada je riječ o opskrbi sirovinama ili pak cijenama sirovina. bojim se da ako uprznamo ili tijek promjena ili povećamo ciljeve, mogli bismo umjesto jednog prijelaznog razdoblja prema e, e, automobilima s notom emisijom e, suočiti se zapravo s puno s većim cijenama proizvodnje i prodajnim cijenama baterija. Dakle, moramo zapravo ovdje imati, zagledati sve ovo kako bismo narednih mjeseci mogli voditi uistinu dobre rasprave. Nadalje, prijedlog komisije, kada je riječ o njegovoj provedbi, je vrlo jasan. Sadrži su sustav koji je već poznat, sustav naravno koji je poznat, ali je nešto poboljšan u odnosu, a te promjene odnose se na cikluse testiranja i metode na kojima se one baziraju. Ako, <laughs> dakle ono što ne želimo, ne želimo ovo zakon zakomplicirati, vrlo je važno sagledati analizu životnog, životnog e, ciklusa, a vrlo važno je to sagledati i po kategorijama vozila i mislim da je gospodina Ajkot se zapravo referirao upravo i na to, naglasio je zapravo cjelokupni eh, životni ciklus, a to eh, zapravo tako detaljnije eh, predstavlja zapravo traži puno toga od e, samih proizvođača automobila. Preveliko predstavlja dosta veliko opterećenje. Mislim da kad ovdje imamo čimbenik e, korekcije e, emisije ugljičnog dioksida, da ne želimo ovdje zapravo ne želimo ovdje postaviti dvostruke standardne propise. Dakle, kada govorimo o obnovim izvorima, tu imamo za ciljeve i za prometni sektor, dakle imamo vode za iste strane i onda se prvo pitanje zašto bismo sada išli u dvostruko računanje, eh, dakle se, da, tako da eh, zapravo računamo emisije na dva različita načina u, dva različita okvira. Dakle, moramo to imati na umu Nikada govorimo o ovom administrativnom dijelu. Evo, time sam došao do samog kraja i radujemo se uskoj suradnje sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni narednih tjedana. Hvala. Hvala, zahvaljujem. Zahvaljujem komisiji na ovim komentarima, a sada izvjestiteljica još dobiva riječ na dvije minute. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Da, evo, primjećujem da e, polako počinjemo ovdje razdvajati e, ovaj e, sektor goriva i mobilnost. Međutim, moramo to sagledavati zajedno. automobili odnosno vozila emitiraju različite količine CO2. U sporazumu iz Pariza pružamo mogućnost da sagledamo sve emisije, pogotovo kada je riječ o temu tehnološkoj neutralnosti, ali dakle, ovo je zapravo samo jedan prijedlog koji ovdje imamo kako bismo postigli nultu stopu emisija. Međutim, ovo nije jedina mogućnost. Dakle, ovo nije jedina mogućnost. Imamo i pogon na vodik i tako dalje. Mi želimo ovdje zastupati sve europske e, industrije. Međutim, ovo ne smije dovesti do toga da europski automobilski sektor e, bude mm, drastično smanjen. Ovdje na umu imam ponajprije jaku konkurenciju iz e, Kine primjerice. Tamo je puno toga napravljeno. Automobili se proizvode i nude po vrlo znatno povoljnijim cijenama nego u Europi. Moramo imati i to na umu. Potom, kako će se sve ovo odraziti, odraziti na radna mjesta. E, I ako što smo ambiciozni to će naša automobilska industrija se naći u težoj situaciji, ali to, to Mm, ne znači eh, da ih moramo pripustiti eh, do, staviti u situaciju gdje će se uskoro eh, naći u jednoj potpuno drugom konkurentnom okruženju. Dakle, moramo uzeti u obzir sve aspekte. I da, na početku sam i ja zapravo da unijeti nekoliko prijedloga koji su se odnosili na vozila koje trenutačno imamo u prometu, ali onda mi je rečeno ne, ne, to nije tema ovog izvješća Dakle, ponovno ovdje zapravo razmatranje samo pojedinih segmenata ne uzima se u obzir cjelokupna e, slika. Dakle, ovo će se morati nadopuniti bilo kroz preporuke ili još jednim e, novim izvješćem. Ali što želimo? Želimo li ovdje mm, uvesti našu automobilsku industriju na tržište, da budu na kojem mogu biti konkurentni? Što, što ovdje e, želimo? Želimo li postići vrlo ambiciozne ciljeve? ako me pitate, moramo znati, moramo jasno znati što jasno želimo postići, a 26. E, lipnja ponovno se vidimo na sastanku. Hvala, hvala gospođo izvjestiteljice. Podsjećam da e, će se ovome glasovati 10. srpnja. A sada odmah nastavljamo dalje. Naime, e, javno saslušanje na temu digitalizacija u prometnom sektoru. Mm, zamolila bih da naše stručnjake da e, ovdje dođu, ovdje naprijed. I srčno vas pozdravljam u našem, na sastanku našeg parlamentarnog odbora. Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Poštovane kolege i kolegice, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Dakle, želim ovdje pozdraviti i e, predstavnike start-upova. E, molim vas još jednom da svi sjednete na svoja mjesta. Yeah. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Da. Evo, ovime otvaram ovo javno saslušanje na temu digitalizacija u prometnom sektoru odbor, naš odbor je odlučio organizirati ovo javno zaslužanje jer kao što znate ova tema, tema digitalizacije je tema koja je sve prezentnija u svakodnevnom životu, a koja se teče i prometnog sektora. Mislim da ste se svi sreli s time, bilo da je riječ o provjeri redova vožnje, rezerviranja karata, korištenja navigacijskih uređaja ili slično. Dakle, ovdje se govori pak i o autonomnim automobilima bez vozača. govori se o e, uporabi e, računala, o e, zajedničkom korištenju automobila. Dakle, o raznim modelima koji će dovesti do toga da u bliskoj budućnosti će se promijeniti i poduzetnički modeli, modeli u poduzetništvu. I sve to naravno se događa u jednom okruženju okruženju koje je obilježeno gospodarskom nesigurnošću. Naravno, ako prijevoz dobro funkcionira, može se povećati njegova učinkovitost, te također je onda i isplati, povećava i zaplativost cjelokupne infrastrukture. Rekli smo moramo pozvati stručenjake koji će iz prometnog sektora koji će nam ovdje iznijeti svoje stajališne informacije, o e, tome kako oni vide digitalizaciju, izazove digitalizacije u prometnom sektoru i u budućnosti. Poznavali smo predstavnike ključnih dionika onih e, koji su možda već se upustili, um, uhvatili u koštac s ovim izazovom digitalizacije. Dobrodošli na sastanak našeg parlamentarnog odbora. Molim vas da se pridržavate e, vremena koje smo vam dodijelili. Imate po pet minuta za prezentaciju. Nakon toga će naši zastupnici dobiti riječ. Imaće priliku da vam postave pitanja. No prije nego što to napravimo, želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim i čestitam iz e, dobitnicima na europske nagrade za startup. Kokoli je tu, Cargo, Next, Max Glob, Klaxit. Svi su tu i vi ćete imati priliku da predstavite svoje start-upove. Svako od vas imat će tri minute da predstavi svoj start-up. A sada riječ a, odnosno a sada, sada čućemo prvo što nam trojica stručnjaka ovdje mogu reći o digitalizaciji. Nakon toga čućemo um, dakle, ovdje predstavnike dvaju startupova koji će predstaviti svoja e, poduzeća. Gospodin Klener je ovdje s nama, glavni tajnik ETTSA i e, gospodin Klener će nam e, reći na koji način digitalizacija funkcionira upravo u vašem sektoru. Imate pet minuta. Hvala vam što ste se odazvali na našu pozivnicu. Da sva izlaganja su e, online, mogu se pratiti na streamingu, što je znači da će vas moći, moći, mnogi moći pratiti i preko interneta. Hvala što ste me pozvali. Kristof Klenner me pozvala nekoliko... Ja sam Klistov Klenner, a sada ću nešto reći o našoj organizaciji. E, teško je izgovoriti njeno ime. Mi predstavljamo to poduzeće. Mi sebe nazivamo industrijom za neovisnu putničku distribuciju mi zapravo distribuimo informacije, cijene različitih vrsta usluga prijevoza i omogućavamo e, putničkim agencijama i putnicima da bukiraju te usluge na jednom mjestu i da od toga imaju koristi, zato što je sve transparentno. Digitalizacija u transportu je nešto što doživljavamo već zadnjih 30 ili 35 godina. Mi smo jedan od prvih sektora koji su zapravo prigrlili digitalnu tehnologiju, to je bilo prije interneta. E, slavni CRS-ovi, odnosno kompjuterski rezervacijski sistemi, potiču iz 70. i 80. godina i oni su zapravo revolucionarizirali način na koji putnici e, kupuju usluge putovanja. Danas ću se usredotočiti na e, zrakoplovni sektor i prodaju zrakoplovnih karata 30 ili 35 godina je prošlo od kad smo prošli različite revolucije u putničkom uslugama. Sada smo suočeni sa ozbiljnim izazovima. Želio sam nešto o tome reći jer se radi o vrlo aktualnim temama. Dakle, što je neovisna e, zrakoplovna distribucija i kako utječe na putnike? Mi predstavljamo zapravo jedan, e, jedno transparentno tržište koje je na samom vrhu digitalizacije. Kao što vi znate, jedno od velikih e, postignuća Europske unije je liberalizacija e, tržišta zrakoplovnih usluga, ali to nije moglo funkcionirati i nije moglo donijeti takve koristi putnicima ako nismo imali otvoreno tržište za distribuciju gdje se e, svi zračni prijevoznici mogu ravnopravno natjecati i koji daje putnicima pristup informacijama i to sveobuhvatnim informacijama tako da oni mogu zaista izabrati ono što žele. Kako bi se to dostvarilo, Europska unija je postavila zaštite koje jamče e, transparentnost za putnike. I te zaštite jako dobro funkcioniraju jer zrakoplovne e, e, poduzeća nikad nisu bolje poslovala, a putnici nisu imali nikada više više e, izbora i bolji pristup e, e, svojim uslugama ali postoje i tamni obloci. Velike zrakoplovne kompanije, kao što znate, krše ta pravila i sustavno diskriminiraju platforme koje daju transparentnost i izbor potrošačima. I to tako što nameću poreze na karte koje putnici ne kupuju direktno od zrakoplovnih poduzećama i e, nameću neke dodatne troškove za putnike koje putuju od e, online platformi. Dakle, što možemo napraviti, što treba napraviti u tom smislu? Mi smo se žalili komisiji, komisija ne djeluje već tri godine, iako navodno istražuje o čemu se radi, a to je prouzrok uzrokovalo jednu pravnu nesigurnost i prazninu i dovelo je do toga da sada sve velike zrakoplovne skupine u Uniji sada diskriminiraju putnike i potkopavaju cijeli, cijelo načele otvorenog, neutralnog e, distributivnog tržišta. I stoga konkurencija e, i usluge potrošača su doživjele veliku prije prijetnju i postoji rizik da će se e, e, koristi za potrošače umanjiti. Ja vas kao parlament, kao e, zakonodavac molim vas da se pobrinete da komisija provodi u dijelo pravila i da osudi ovakvo ponašanje zrakoplovnih poduzeća. Vi morate to prisiliti komisiju, komisija to mora uzeti ozbiljno. U međuvremenu, dok se to ne dogodi, treba revidirati pravila o zračnom prijevozu, to treba napraviti vrlo ozbiljno, treba zadržati poštenu konkurenciju i transparentnost u svrhu e, dobrobiti potrošača. Hvala. A sada gospodin eh, Hvala gospodinu Kleneru, a sada naš drugi stručnjak, gospodin David Batchelor ima riječ. Vi ste šef međunarodnih e, međunarodnog e, poslovanja u Sizi i vi ste odgovorni za poslovanje u novim područjima i e, kvalitete zraka. Vi znate o čem se radi. Imate pet minuta. Hvala nam što ste Cezaru dali šansu da danas govori. Imam kratko mi je vrijeme, ali reći ću nekoliko riječi o digitalizaciji u širem kontekstu, a zatim ću govoriti o dronovima i zračnom prostoru njima namijenjenom. Cezar, kao što znate, je E, Javno-privatno partnerstvo e, osnovali smo 2007. godine, servisiramo tehnološki stup jedinstvenog neba nad Evropom. Naša je misija da pružimo koordinirane aktivnosti da bismo podržali e, Evropski ATM master plan koji daje viziju, prioritete i planove za modernizaciju zračnog prostora u Europi. Nas sufinancira Evropska unija i Eurocontrol i zajedno sa našim, naših 19 članova iz industrije radimo zajedno sa Stop poduzeća i istraživačkih centara, e, univerzitetskih centara i malih srednjih poduzeća kako bismo objedinili resurse za modernizaciju upravljanja zračnim prostorom u Europi. Zbog čega govorimo o digitalizaciji? Vidimo da budućnost avijacije će biti dramatično različita u budućnosti, osim što ćemo imati veliki porast tradicionalne avijacije, sada vidimo i nove korisnike neba koje ulaze u okvir, vidimo da iza toga postoji eh, porast eh, stanovništva, puno više stanovništva eh, živi u gradovima i to poziva na nove mogućnosti mobiliteta u urbanim područjima, vidimo vrlo brzo brze promjene u tehnologiji, naročito u, području automatizacije, umjetne integracije, inteligencije. To će sve doprinijeti puno razlika, velikom, jako različitom e, nebu u budućnosti. E, sada imamo tisuće, a nekad ćemo, u budućnosti ćemo imati stotine tisuća e, letjelica na nebu. Cezar se usredotočuje na donošenje tehnoloških blokova za izgradnju naše tehnološke budućnosti. Prvo smo donijeli 63 e, rješenja u našem katalogu, a sada imamo program 2020 e, sa 60 projekata koji pokrivaju industrijsko istraživanje i velike demonstracijske aktivnosti i mnoge od tih e, imaju temu digitalizacije u sebu. Digitalizacija je široki pojam koji pokriva različite elemente, neću o tome govoriti u podrobno, ali zapravo mi govorimo o aspektu aspektima autonomije, virtualizacije gdje imate e, E, usluge za potporu koje ne, moraju biti uz e, zračni prostor koji podržavaju, zatim e, razmjenu podataka, analizu podataka, zatim sigurnost u kibernetskom prostoru. To su ključni elementi digitalizacije avijacije. Kad govorimo o dronovima, vrlo je jasno da tržište dronova se jako ubrzava i da je to novo tržište za koje pruža pruža puno koristi društvu i uspostavili smo cilj da dronovi budu integrirani u evropsko zračni prostor u vrlo ambiciozno vrijeme kako bismo postigli punu integraciju početkom 2019. Prošle godine, dakle ovo je naš zajednički poduh E, za europsku verziju e, prostora za upravljanje dronovima u zračnom prostoru. To su nove usluge koje se oslanjuju na vrlo visoku razinu digitalizacije i automatizirane funkcije koje će s vremenom podržavati sigurno, učinkovito i e, pristup našem zračnom prostoru za veliki broj dronova različitih vrsta. Dakle, i U-Space je zapravo program za podržavanje održavanje bilo kakvih rutinskih misija u budućnosti koje će uključivati aspekte onoga što se nadamo da će postati e, urbana zračna mobilnost. Plan koji smo uspostavili je identificirao progresivno e, uvođenje novih e, zračnih usluga koji će se poslanati na automatizaciji i e, kategorizirat ćemo se kao U1 do U4. U1 je osnovna usluga koja će biti dostupna sljedeće godine, a zatim poduzimamo različite eksploatorne projekte istraživanja zajedno sa IAS-om. Tokom godine ćemo imati pokrenuti demonstrativne aktivnosti za uvođenje U2 servise koji će podržati neke druge operacije. Imamo 25 milijuna eura koje smo uložili u ovo istraživanje i e, e, aktivnosti demonstracija. E, tempo inovacija se ubrzava i to je izazov za avijacijski sektor koji je dosta sporo uvodio tehnologije, Cezar je us, ubrzao taj protok uvođenja informacije, sigurnost su, je ključni element koji će podržavati avionski, avijacijski sektor u budućnosti. Hvala vam lijepo. Merci beaucoup. Hvala vam najljepša na ovoj prezentaciji i na to što ste se usredotočili na program Cezar. A sada gospođica Gej, vi jedan od stručnjaka za e, otvorene izvore i povezana vozila. Vi ste osnivatelj hakera koji se bore protiv prirodnih katastrofa. Imate pet minuta za svoju prezentaciju. E, vrlo ćemo rado čuti što imate za reći jer to je ono što se mi u našem odboru bavimo jako puno. Hvala vam na pozivu, gospođo predsjedateljice. Znači, radi se o gospodinu Mekeju. Ja sam predsjednik Henda koji ima za cilj e, spriječiti e, prirodne katastrofe ili ih ublažiti. E, ja sam jako zadovoljna što sam prihvatio ovaj pozivao jer ako se želite baviti budućnošću prometnih mreža morate vidjeti što se dogodi u slučaju prirodnih katastrofa. To se recimo dogodilo u nekim udaljenim prostorima Europske unije, recimo kao iz Guadalupe, od kad ja, eh, odkud ja dolazim, tamo smo nami, i tamo smo testirali radio hakerima, eh, radio, strani, radio stanicama koji su svoje tehničke kompetencije eh, stavili na opće dobro. E, ono što želimo napraviti je koristiti četiri stuba digitalne e, inovacije kako bismo e, pružili usluge drugima. Dakle, prvo otvoreni podaci, to je obvezno u svim regijama, u mnogim regijama i državama, što znači da javni podaci moraju biti i dostupni građanima, ali građani i sami proizvode takve javne podatke, otvorene E, karte gradova, svi znate što je to, zar ne? E, ja sam to želio objasniti za one koji ne znaju, ali e, otvoreni planovi gradova je nešto što je potiče iz Ujedinjene kraljevine, to je zapravo Wikipedia kartografije koja je, i sada ima milijone korisnika koji zapravo rade karte svojih gradova, i područja u kojima žive zajedno sa transportnim vezama i to stvara jako puno podataka koje koriste poduzeća između ostalih i mislim da je to jedan od glavnih vektora inovacije u e, prijevoznom sektoru mm, jer neće biti inovacija suvereniteta ili mm, e, mm, napretka ako postoji monopol na takve podatke iako postoje naknade za korištenje takvih kartografskih platformi. E, poduzeća moraju proizvesti kartografske podatke e, e, bez naplate, a to je isto kao i karte ulica, to mora biti standardizirano i globalno. Ne trebamo izmišljati toplu vodu iznova i standarde za kartografiju. Otvoreni izvor je sljedeći stup, to je također vektor za inovacije, puno poduzeća i građana su već e, se obvezali da će proizvesti e, softver za otvorene izvore. U Francuskoj SNCF koristi e, karte za cestovni promet kroz različite platforme kako bi pružio informacije o svojim prevozničkim uslugama, svojim putnicima. Puno je softvera za otvorene izvore, različita poduzeća to rade, prouzro informacije vozačima tako da e, postoje e, čak i u automobilima onboard digitalne usluge. Standardi, otvoreni standardi za recimo za avijaciju, ima ih puno, zatim imate IAS standarde e, za transpodere u pomorskom prijevozu, također se mogu objaviti E, vozni redovi e, svih vrsta transporta. Ti standardi su vrlo važni jer omogućavaju svakome da ima isti pristup e, informacijama o prijevozu i da na temelju toga kupuju uslugu. Zatim otvoreni hardware koji pruža otvoreni hardver. Ova, ova mala naprava mi pruža mogućnost da se spojim i testiram sigurno sustava koji postoje za pristup internetskoj mreži u automobilima ili prijevoznim sredstvima. E, recimo, e, kao što morate imati ventil za gumu, morate imati i E, to morate imati u Europi kako biste provjerili temperaturu u svojim gumama, ali to nije standardiziramo u Europi i, i nije testiramo. Znači mi etički građani moramo pokazati da postoje i nuspojeve zakonodavstva. Recimo ova naprava može omogućiti ljudima da identificira i lokalizira vozače bez dozvole. E, građani moraju moći e, eksperimentirati kao što recimo sa radiooperaterima koji to mogu i ja uvijek to imam sa sobom kako bi mogao vidjeti kako moj glas se prenosi. Inovacije nisu namijenjene samo velikim poduzećima koja mogu imati monopoli jer i građani tu imaju riječ, mogu nešto reći, radio, klubovi, operateri, Puno je klubova koji rade na e, budućnosti radija i inovacija. I dakle, to je budućnost za inovacije i za transport. Hvala. Puno hvala na vašem izlaganju. A sada riječ imaju naši zastupnici. Gospodin Van den Kamp, izvolite, imate riječ. Ja, wanneer we Frans spreken, mogen we ook Nederlands. Hvala. Ako ah, se ovdje može govoriti na francuskom, onda valjda može i na nizozemskom. Moje prvo pitanje, gospodin Klener. Klub zastupnika Pučana je, odnosno gospođa Montero, E, su podnijeli pitanje u pisanom obliku, a mi imamo i e, imali smo i usmeno pitanje na plenarnom zasjedanju sa povjerenicom gospodinom Bulc, pa ću sada ponoviti to pitanje. Je li komisija nešto poduzela po ovome pitanju ili je ona još uvijek zadovoljna sama sobom i misli da je sve u redu. Zatim gospodin Bečler. Što se tiče odluke o postupku unutar Europske unije. Čini se da je taj postupak prespor. Kinezi su puno brži, naravno oni imaju sasvim drugačije oblike iznalaženja odluka nego u Europi, a u SAD-u je gospodin Trump, sada e, sve narušio, ali naravno i tamo se dosta brzo e, stvari odvijaju. Dok mi sa 28 nacionalnih parlamenta i e, vrlo motiviranom komisijom i slabim vijećem ipak sporije djelujemo. I ako tako nastavimo, bojim se da ta stvar neće funkcionirati. E, zatim, pitanje za gospodina Musketa. Jako mi je drago da ste danas ovdje s nama, jer e, prije su hakeri bili kriminalci, a sada hakeri postaju dijelom velikog kapitala. No, u stvari nemam pitanje za vas, nego sam samo htio reći da me jako rado što ste danas ovdje s nama. Hvala. A sada gospođa Foster, izvolite. Naš treći govornik, osim fascinantno, gledamo filmove, filmove gdje haker upadne u jedan najvećih sustava na svijetu, onda ga ganjaju FBI-evci i na kraju <laughs> zapravo on za, počne rati za njih. E, dakle, nešto nevjerojatno. E, gospodin e, Bachelor, dakle, da ovo je bilo vrlo zanimljivo. Imali smo kolegu koji je imao izvješće o jedinstvenom e, nebu. Imali smo i vrlo dobru raspravu sa Patrikom i njegovim timom prije nekog vremena. Znam e, da e, imamo neke prototipove. Znam da tome se i pisalo. Međutim, ovdje je riječ i ali kao izvjestitelj o izvješću o dronovima, vrlo zanima me zapravo u kojem smjeru to ide. Ono, zapravo nisam baš najsretnija kada vidim koliko vremena je potrebno da bi se postigao bilo kakav dogovor na ovu temu u Europskoj uniji. E, pitanje NAC je doš, zapravo ovdje došao s novim prijedlozima za kontroliranje eh, samog eh, prometa korištenja dronova. Dakle, imamo ovdje vrlo različite propise ideje o dronovima. No, ne biste se složili sa mnom da je ovdje potreban vrlo ozbiljan input. Vi surađujete sa Cezarom, da imamo mi koji se sjedimo ovdje, kažemo želimo to zapravo e, da napredujemo što je brže moguće. E, Mnogima su međutim vezane e, ruke i ne mogu djelovati do bi htjeli djelovati. Ovdje vidimo veliki napredak, velike iskorak upravo u ovom području. Htjeli bismo tučiti nešto više o vama. Gospođa Majsner, izvolite. Puno hvala gospođa predsjedavajuća. Hvala i našim izlagateljima. Imam jedno pitanje pa me zanima i odgovor Europske komisije. Imam i pitanje za gospodina Bečlera. Naime, e, ja dosta razmišljam o jedinstvenom europskom nebu 2+. Dakle, postavlja se pitanje ako sada već imate projekte koji su u završnoj fazi za digitalizaciju, ako želite uključiti dronove, da li se onda na taj način doista postiže i poboljšanje ruta za letenje u zračnom prostoru, optimizacija, jer eh, svi mi znamo da u europskom zračnom prostoru imamo dosta čudne rute samo zato što SIS 2 plus stagnira, a ne razvija se dalje na razini država članica. Dakle, to me zanima. Zatim imam još jedno pitanje za gospodina Biskeja. E, vrlo je zanimljivo da jedan heker osniva start-up. A ono što me zanima, e, odnosno želim reći da mi je i jako zanimljivo ovo što radite i ova otvorena karta koju ste spomenuli, a sada se postavlja pitanje zaštite podataka. Ta karta bi trebala biti besplatna, dakle e, ne plaća se, ali vi plaćate svojim podacima, ali kako ćete osigurati radili li dobrim ili nekakvim sumnjivim podacima koji se mogu zlorabiti jer mene jako zanimaju inovacije i napredak na internetu, ali u sklopu zaštite podataka. Dakle, zanima me kako rješavate taj sukob i kako e, osiguravate da su podaci koje dobivate kod vas sigurni. Puno hvala. Hvala, gospođo Majsner. A sada gospodin Koh ima riječ, izvolite. Hvala, ja imam pitanje za gospodina Kenara. E, vi se prije svega bavite zračnim prometom i mene jako zanima multimodalni sustav prometa. A što se tiče jedinstvene karte, dakle, dolazi se po vas u taksi, e, taksijem doma, pa led, pa vlak i tako dalje i e, da li su nam potrebna dodatna pravila ili to možemo prepustiti tržištu jer mm, moramo li se pripremati za takve promjene ili možemo to prepustiti regulaciji tržišta? Hvala. Hvala. A sada gospođa Verkunen, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala svim govornicima, vrlo zanimljiva izlaganja. Kao što znate, ovo je proteklih godina bila vrlo važna tema u ovom domu, digitalizacija u prometnom sektoru, to je megatrend. Ali kao što je Wim van Kamp već rekao, na ovom području postoje velike barijere i između zemalja članica. Bilo je teško postići jedinstveno ne lijepo. a sada je zapravo me pitanje upućeno vama. Iz vaše perspektive, što bi trebali biti oni ključni koraci koji trebamo poduzeti kako bismo potaknuli inovacije, ulaganje u vaš sektor, sektor mobilnosti, transporta, digitalizacije. Je li tu riječ o uredbama i, i novim uredbama ili pak je li potrebne reforme eh, postojećih eh, propisa ili bismo trebali ulagati u nešto novo, nove vještine. Dakle, iz vaše perspektive, koje korake bi trebalo poduzeti na europskoj razini kako bi se potaknulo inovacije i investicije upravo u ovom području digitalizacije i prometa? Hvala gospođi Verkunen, a sada ponovno naši izlagatelji imaju riječ kako bi odgovorili na pitanje a ja bih još e, dodala jedno pitanje vezano uz New Space. Zanima me da li digitalna infrastruktura koja danas postoji, da li je ona primjenjiva i u širokom spektru i ako da, e, kakva nam je potrebna infrastruktura, odnosno kakvu ulogu treba igrati Europska unija i sa financijsko-tehničkog aspekta. Znate da trenutačno pregovaramo o novom proračunu. Dakle, to je moja prva napomena. A drugo pitanje za gospodine Musketa. Što vi očekujete od nas vezano uz pitanje otvorenih podataka, open data? Dakle, započet ćemo od vas. Ne. Tko će odgovoriti prvo? Gospodin Musket, izvolite, vi imate riječ. Hvala. Ja ću se još jedan puta vratiti na pitanje definicija. Dakle, radi se o hakerima koji se uvijek negativno prikazuju, no postoje i pozitivci, dakle, koji sumnjaju u sustave, svejedno o kojim sustavima se radi. A naš cilj je shvatiti funkcioniranje sustava i onda ih učiniti sigurnima Pa možda čak i promijeniti njihovu prvotnu namjenu. Dakle, to je naš najvažniji cilj no dopustite da odgovorim na pitanje o sigurnosti podataka. Evo vidite, ja nosim naljepnicu na sakou i e, to je naljepnica francuske vojske koja priznaje da su potrebne tehničke vještine u obrani sigurnosti naše zemlje. I mogu vam reći da Danas imamo jedan sigurnosni projekt, radi se o zračnim snagama i oni žele koristiti uređaje kojima bi opremili brodove i zrakoplove, dronove za detekciju signala Time se upravlja satelitima, dakle tu je onda uključen i svemir, zračne snage i pomoću civila i vojnika pokušavamo onda staviti na raspolaganje sve vještine kako bi vojne snage bilo inovativnije, modernije. Dakle, Želimo pokazati kako možemo nadići određene prepreke i kako možemo koristiti nove inovacije, sredstva komunikacije tamo gdje je to najpotrebnije. Ovoga ljeta sigurno će biti puno požara na jugu Europe i na jugu Francuske, onda naravno moramo iskoristiti i zračni sektor i gasiti na pravim mjestima. Danas nema dovoljno resursa, financijskih, tehničkih, ljudskih kako bi to mogli odraditi. A ja stoga surađujem i sa vojskom i sa vatrogascima kako bi stavili na raspolaganje maksimalan broj informacija. Mi ćemo održati jedan sastanak u Marseju gdje ćemo pokušati zajednički s njima iznaći jedan E, jedno rješenje, jer to je pravi prometni problem. Tu se radi o morskom prometu, radi se o zračnom prometu i e, moramo dobro međusobno surađivati. Naravno, želimo kvalitetnu suradnju, želimo naravno zaštititi privatnost i podatke, ali danas se jako dobro vidi e, kako funkcionira sustav mi surađujemo i sa tgv om u Francuskoj, dakle sa željezničkim prijevoznikom i na taj način nudimo njima nekakve inovativne usluge. Zatim što se tiče open data na europskoj razini, ono što bih ja volio, a to sam rekao i prošle godine na jednoj konferenciji, što bih ja želio od Europske unije, a to čujem i od drugih da e, ostanete u toku događaja i 6. rujna ove godine održati će se sastanak gdje ćemo napraviti jednu simulaciju tsunamija i mislim da je to onda odlična mogućnost da dođete i vidite kako koristimo radio uređaje, primjerice dronove. Mi ćemo predstaviti svoje vlastite dronove koje mi proizvodimo i sve to će na toj konferenciji biti izloženo pa ćete doista moći iz prve ruke doživjeti kako to funkcionira i nadamo se naravno da će se onda regulativa što prije prilagoditi kako bi se mogla bolje primjenjivati. Hvala gospodine Muske. Ne znam hoćemo li biti slobodni početkom rujna, ali svakako ćemo pokušati doći. Puno hvala, a sada vi imate riječ, izvolite. Hvala. Mm, da, bilo je to nekoliko pitanja. Pitanje je jesmo li prespori u Europi. Činjenica je da je zapravo za zrakoplovni sektor veliki izazov kako integrirati drone, dronove. Dakle, suočavamo se s velikim izazovima i isto tako ako želimo se pozabaviti ovim pitanjem moramo krenuti korak po korak. Prvo eh, treba nam eh, dakle, eh, Istraživanje i razvoj je jedan segment, nemamo odgovore na sve pitanje, te kad imamo ishode svih aktivnosti u području istraživanja i razvoja, imat ćemo i sve odgovore koje su nam potrebni kako bismo krenuti s implementacijom. Dakle, cijeli tu niz koraka koji treba odraditi jedan za drugim. Naravno, tu je i e, pritisak od strane ekonomije, dakle, gdje pružatelji dronova žele početi djelovati. Dakle, imamo imamo i tu i globalnu dimenziju. Bio sam u Kini prije dvije, dva tjedna na radionici o dronovima i da, istina je Kina se brzo, Kinisa ovaj sektor vrlo brzo razvija, puno toga se događa, međutim nema nikakvog regulatornog okvira. To znači tamo su izazovi potpuno drugačiji. Oni moraju uvesti regulatorni okvir, a moj dojam da ne znaju kako to napraviti. Prije četiri godine bio sam u predstavnike Cezara u um, e, SAD-u. Da, istina, u SAD-u se puno toga e, događa. Oni žele jedinstveni sustav e, kao što imamo i u Europi, međutim suočavaju se s istim izazovima kao i mi. Ne bih rekao da su mm, brži od nas, da su ispred nas, nego zapravo kroz okvir suradnje mi zapravo učimo od njih, oni uče od i svi također učimo jedni od drugih kroz i kao. E, dakle, ovo su vrlo izazovna vremena, radimo sve što je moguće kako bismo dakle, napredovali brže u okviru Cezara. E, znam da i oni e, vrlo puno rade na tome. Ovo je vrijeme s velikim izazovima, izazovima za sve nas, činimo što je najbolje moguće. li biti ovdje napretka kada je riječ o e, e, e, samim letovima. Da, dakle mi radimo upravo na tome, korištenje dronova i povezano sa određenim komplikacijama. Međutim, tu jedan od ključnih elemenata jeste sigurnost, pitanje eventualnog podjele zračnog prostora za dronove i ostale letjelice koji koraci su potrebni, odnosno što treba poduzeti Europa? Da, mislim da zapravo mm, evo, svi oni institucije koje dobivaju financijska sredstva za istraživanje i razvoj sada zapravo <laughs> mogu izraziti svoje želje, poticanje financiranja i stavljanje na spravljanje financijskih sredstava za istraživanje i razvoj upravo u ovom segmentu digitalizacija je ono što je važno, ali da bi se to napravilo, naravno, mora postojati određeni stupanj integracije i koordinacije. Biću iskren, pokušavam biti objektivan, ali se zato imamo partnerstvo u, e, u Europi, e, što je vrlo dobar model za postizanje konsensusa, ostvarenje sveh onoga što je potrebno, financijska sredstva i tako dalje. I to je zapravo onaj model, onaj pristup u koji bismo bismo trebali imati i u buduće. Hvala. Puno hvala, a sada još gospodin Klenar, izvolite. Da, evo ja ću odgovoriti na pitanje obrnutim redoslijedom. E, dakle, postavljeno je pitanje o investiranju. Jedinstveno digitalno tržište je vrlo važno, međutim, u onom trenutku kada se dolazi do dodira sa stvarnom e, realnom ekonomijom, tu treba raditi na ukidanju barijera. E, Zrakoplovstvo smo imali vrlo pozitiv, e, imamo pozitivan razvoj, imamo otvoreni zračni prostor, imamo otvorene podatke, pristup podacima, imamo digitalnu ekonomiju i sve ono što ona nosi. Ono što nam treba, treba nam kombinacija dakle, jednoga i drugoga. Realnog e, ekonomija mora ukloniti postojeće barijere, moramo imati e, i e, određeno zakonodavstvo spriječiti prestrogi nacionalni protekcionizam. Gospodine Koh, postavite pitanje što je potrebno, trebamo li um, regulatorni okvir ili nešto drugo. Ja bih rekao, uh, tu zapravo naglašak treba biti na tome e, koje poticaje staviti, odnosno pogledati i što imamo u željezničkom sektoru, primjerice gdje imamo jake monopole, određeni stupanj e, nevojkosti za suradnju ili slično. Dakle, ono što nam treba jeste promjene na tržištu. I evo, to je ono na što bih ja, što bih ja rekao zapravo ovdje na što se treba koncentrirati. Potom, Eh, Wim van de Kamp, dakle pitanje sporosti donošenja odluka. Da, mislim da je to eh, ona cijena koju moramo platiti za mir u Europi. Mislim, nije riječ samo o brzini donošenja odluka, nego tu imamo također i brzina, eh, brzina donošenja odluka je što se tiče u redu, ali ono što mene brine jeste zapravo vrijeme koje je potrebno da se odluke koje su donesene također provedu. I po tri godine to zna potrajati, to nije u redu. E, mm, I na kraju, dakle, dakle mm, moram priznati da Najnoviji razvoj događaja, mislim da je to već i bilo i u medijima, je da nakon tri e, godine provođena istraga komisija nam sada kaže e, da zapravo tu nema nikakve koristi od nastavljanja e, istrage, da se tu nema šta istra, nema razlog za vođenje dalje istrage, ali nakon tri godine nakon tri godine odbiti e, sve pritužbe koje smo mi podnijeli, koje su drugi podnijeli. Mislim da to nije prihvatljivo i nadam se da e, ćemo tu čuti više od vas e, i u ovom parlamentu. Hvala. Hvala vam, gospodine Klener. Molim vas aplauz za naše stručnjake. Jako je dobro što ste ovdje danas s nama i podupirite naš rad. Hvala gospodinu Klenaru, gospodinu Bečaru i mis, Musketu. A sada slijede novo osnovana poduzeća koji su dobili Europsku <clears throat> nagradu za mobilnost. Molim vas da dođete ovdje za govornicu kako bi predstavili svoja poduzeća. Alors, comment ça va depuis euh, Dobro. Kako ste od prošloga puta kada smo se susreli u veljači, jel sve u redu? Svatko od vas ima dvije minute kako bi predstavio svoje novo osnovano prozeće, odnosno start-up. Započet ćemo sa Cargonexom, Dieter Lafrensom. Izvolite. Imate tri minute kako bi nam pojasnili o čemu se radi i od kuda ste nam došli. Izvolite, molimo mikrofon. Molim vas da uključite mikrofon. Ja sam Gita Laferenc i e, osnivač Cargonexa iz Hamburga u Njemačkoj i mi sada gradimo prvu inteligentnu transportnu mrežu za promet na velike udaljenosti i mislim da nećemo uštediti novce, već ćemo i e, postići pozitivan učinak na promet i na emisije CO2. Transport kamionima je veliko tržište, nekoliko milijuna eura i preko 120 milijardi kilometara se pređe svake godine s teškim teretom i vjerujemo da tu postoje dva velika problema. Dakle, s jedne strane e, troškovi transakcija, a s druge strane još veći problem su kapaciteti, naime, oko 45% kapaciteta se ne iskorištava prema procjeni Boston Consulting skupine i smatramo da to možemo riješiti algoritmima i pametnom tehnologijom. Mi ćemo uspostaviti inteligentnu prometnu mrežu koja funkcionira na način da s jedne strane e, prijevoz kamionom bude tako jednostavan kao kada naručujete Uber. Dakle, mi ćemo e, klikom miša moći organizirati transport kamionom, a isto tako gradimo prvu inteligentnu mrežu, algoritmi koji predviđaju kapacitete i moći će predviđati ponudu i potražnju u budućnosti. Tako da ćemo mi moći učinkovitije raspolagati kapacitetima na taj način ćemo smanjiti emisije CO2, smanjit ćemo promet i mi smo jako veseli što smo dobili ovu nagradu, dobili smo i neke druge nagrade i e, volumen transporta je kod nas, odnosno naš promet je već porastao za 400% od početka godine, a ja e, želim vas pitati što se tiče digitalizacije prometa, znate li da vam e, trebaju digitalni dokumenti, treba nam okvir, treba nam usklađivanje nacionalnih zakonodavstava. A zatim e, druga stvar koju želim napomenuti, imajte to na umu. Ako imate digitalni startup, onda je to kao da mm, sudjelujete u auto utrkama, a mm, naši E, konkurenti su Alibaba, Uber i tako dalje. Dakle, nama trebaju slobodna tržišta, trebaju nam sredstva. Ovaj program Obzor 2020. je divan, ali mislite i na provedbu. Treba nam i e, vanjsko savjetovanje, a rokovi su predugački. I ne smijemo koristiti kočnice više. Mislim da su e, zakoni o zaštiti podataka divni u teoriji, ali provedba je dosta komplicirana. Puno hvala a Cargonexu na ovom prvom izlaganju. A sada Eli Maso koja će predstaviti Kokoli. Hvala, dobar dan. Moje ime je Eli Maso, ja sam suosnivačica Kokolija. Mi smo pružatelj usluga usmjeren ka privatnim osobama i mi za ovaj privatni sektor organiziramo transport veće glomaznije robe, dakle primjerice bicikl, kauč, gitara, ako to želite transportirati, to košta nekoliko stotina tisuća eura, e, a ako koristite tradicionalna prevozna sredstva, a mi u Kokoliju povezujemo one osobe s koje nešto žele poslati, transportirati s onima koji i onako idu u tome smjeru, dakle idu na put, to može biti vlakom, malim osobnim vozilom i onda ako netko ima mjesta može ponijeti tu stvar koju želite poslati. Dakle, na taj način se štedi novac, manje je vozila na cestama i ti ljudi bi onako išli autom tamo i natrag, a mi onda na ovaj način dovodimo do toga da bude manje vozila na cestama. I mislim da mm, je jako puno takvih situacija. Mi pokušavamo reagirati na potražnju i sada radimo u jednoj niši. Dakle, Radi se o malim i srednje e, velikim pošiljkama, imamo i UPEX, DHL i tako dalje, ali ako se radi o velikim predmetima, selidbama ili transportu velikih stvari, onda tu u stvari još uvijek ne postoji pravo rješenje. A mi smo sada iznašli takvo rješenje i naš sustav se vrlo lako koristi. Dakle, to je jeftino, ali jednostavno za korištenje. Dakle, povezujemo dvije osobe i onda omogućavamo sigurno plaćanje, također nudimo i osiguranje kako bi se osigurala roba koja se šalje ukoliko dođe do bilo kakvih problema. U Francuskoj imamo već 4000 korisnika, naši korisnici su vrlo zadovoljni, to bar možete vidjeti u našoj ocjeni koju smo dobili. Naše tri ključne vrijednosti su da to bude isplativo, ekološki ali i da bude nešto inovativno zahvaljujući digitalizaciji prometnog sektora. Eto, u trenutku radimo u Francuskoj, dakle djelujemo u Francuskoj, to je naše primarno tržište, ali naravno da želimo kokoli proširiti i u Europi, jer ovakva rješenja još ne postoji. To bi bilo pravo rješenje za privatne osobe kako bi primjerice između Španjolske, Francuske, Belgije i tako dalje mogli transportirati. Puno hvala Eli Vaso, a sada riječ dajem Joani Pulenin. Izvolite. Oh, sorry. Uh, Hvala što ste mi dali priliku da budemo ovdje. Zaista vjerujemo da se upitamo što je potrebno da bi pojedinac se odrekao svog automobila. To se ne može dogoditi tako da ljude na to prisilimo. Moramo naći bolje alternative i poželjnije alternative za to. U ovom trenutku Mm, zapravo postoji nesklad između toga kako e, koliko ljudi troše na svoj vlastiti auto, a to je više od 500 e, eura mjesečno, a 85% e, svih troška transporta otpada na privatne automobile. Znači, novac leži u privatnim automobilima i nema E, boljog načina da e, napravimo pomak u produktivnosti nego kod privatnih automobila. Tu imamo pitanje e, zagađenja koje zaista dolaze od privatnih automobila. Ono što nudimo ljudima je umjesto vlasništva nad automobilom da zapravo slobodu mobilnosti različitim uslugama mi stvaramo jednu uslugu koja se zove WIM koja se koriste na mobilnim uslugama, a ideja tog masa je da se kombiniraju e, transportne usluge, javni prijevoz, taksi, automobili, dijeljenje bicikla, u jedno, i to radimo u jedno jedino rješenje, to objedinjujemo, koje udovoljava svakoj pojedinoj potrebi. Mi se kao usluga vozamo WIM, mi smo poduzeće staro nekoliko godina iz Finske već postojimo u Finskoj Ujedinjenoj kraljevini i u Antwerpu u Belgiji. Imamo privatno ulaganje otprilike 50,4 milijuna eura i zaista uzbudljivo vidjeti da smo također e, E, dobili podršku ne samo radi mobilnosti, već e, dobrom dizajnu e, naših usluga. Dakle, pokušamo stvoriti jednostavnije povezanije usluge za naše korisnike putem naših VIM solucija. Mi surađujemo sa postojećim pružiteljima prevoznih usluga i tako da objedinjujemo sve usluge od lokalnih javnih prevoznika taksija, biciklističkih prevoznika, e, prevoznika na kratke staze, duge staze i tako dalje. Mi nismo samo ti koji pružamo usluge već također e, i naplaćujemo te usluge. mislim da bi bilo dobro napraviti globalni roaming sustav jer je on već postoji kao infrastruktura, ta infrastruktura već postoji. Rani rezultati korištenja naših usluga Vima su zaista obećavajući i možemo vidjeti da je došlo do povećanja korištenja javnih e, prevozničkih usluga, a manje svog osobnog osobnog automobila. Mi vjerujemo da Europa može biti u tome predvodnikom i da se taj trend može proširiti u cijelom svijetu. Mislim da je vrlo važno da imamo te e, blokove za izgradnju takve usluge u Europi. Mi smo otvoreni za sve koji žele se pridružiti našim uslugama e, i ako želimo biti uspješni i predvodnici u uslozima mobiliteta moramo djelovati sad i početi graditi te usluge u Europi. Što se tiče trendova, odnosno kako možemo napredovati, mi vjerujemo da mora postojati otvoren sustav gdje će do, e, postojati roaming i suradnju među različitim e, operaterima e, prijevoza i to je ono kako vidimo budućnost. Hvala. Hvala lijepo na vašoj prezentaciji, a sada... ćemo nešto o Klaksitu. Prezentacija o Klaksitu imate tri minute. Gospodin Mensur, zamislite Brisel, um, upravo ste došli na um, E, stanicu, e, željezničku stanicu, uzmete e, taksi do parlamenta, nema nikog na cesti, sve je vrlo lijepo, jednostavno, čak možete otvoriti prozor. To je sad teško zamisliti jer za većinu ljudi Putovanje na, poslo, na posao nije tako jednostavno, uvijek postoje gužve, zrak je zagađen, svatko je u svom automobilu sam i to je za nas e, ekonomska i gospodarska glupost. Naša je vizija da putovanje na posao bude lako za sve, e, za vas i za sve evropske građane. Što je Klexit? Kleksit je prva i najveća platforma za zajedničko putovanje automobilom. Imamo više od 140 tisuća takvih putovanja na dani, već smo imali investicije 40 milijuna eura. Mi se borimo s ovim tržištem već puno, puno vremena. 17. godine smo uspjeli otkriti tajni umak koji se temelji na tri namirnice. Prvo, mobilna aplikacija koja se temelji na procesiranju podataka koja vas može povezati, ponovno povezati ako je vaš vozač e, e, otkazao put. Do e, u, u rujnu 2019. moći ćemo vas vratiti kući taksi. Također imamo zajednicu koja se temelji na poduzećima od povjerenja u kojima kolege mogu zajedno putovati i imamo sponzorstvo koje koje znači da E, sponzorstvo javnih kompanija koje se posvećuje rajzu jer je to od koristi za sve. E, ovdje imamo mobilnu aplikaciju koja se svaki mjesec ažužere, imamo 150 klijenata u ovom trenutku najveći broj e, su iz Francuske, a također imamo partnerstva sa mnogim lokalnim e, tijelima vlasti u Parizu, Nici, na jugu i tako dalje. Ja se slažem sa svema onim što su rekle moje kolege o tome što Europa može napraviti za nas u smislu harmoniziranog zakonodavstva, ali također poticanje inovacija i regulative u smislu inovacija podrška e, koju pružate vi u odboru našim startupima ja jako dobro došla, zahvaljujem. Nadamo se da je ovo samo početak dugog našeg zajedničkog e, putovanja u kojem mi želimo biti potpuno uključeni. Hvala najljepša na ovoj prezentaciji. E, dobro, imam nekoliko pitanja za sve vas. Gospođo De Monte. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ono što mene zanima, to je ova firma Kokolis. Dakle, ako želim ponuditi određenu uslugu, malo čas smo govorili o emisijama, onda se postavlja pitanje emisija. Dakle, radili se ovdje samo o profesionalcima koji već imaju takve aktivnosti ili postoje neke druge mogućnosti? Ali postoje dobre prakse, da, ali na europskoj razini imamo različite zakonodavne okvire, primjerice u Italiji imamo određene određena pravila koja propisuju da se možete tu i tamo baviti takvim uslugama, dakle nuditi takve usluga bez da morate biti poduzetnik. Zatim, druga stvar, vi ste e, ukazali na pozitivne rezultate, čak ste dobili i nagradu, ali kako osigurati konkurentnost s drugim službama i ponuđačima? Kako su oni reagirali na ovu inovativnu na ovu inovaciju. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, hvala na prezentacijama, to doista zvuči jako zanimljivo. Ja ću se svakako prijaviti u Hamburgu, puno me zanima kako to funkcionira, je tamo i moj izborni krug. Dakle, što se tiče ICR-a, da li se već time bavite i da li imate već kakvih iskustava? A kako vi e, tovarite ove kamione? Rekli ste da radite kao Uber, poput Ubera. Dakle, kako onda e, punite e, kamione i izbjegavate prazne kamione? Zatim, iduće pitanje za Kokoli. moram reći da je šteta da želite započeti tek i 2020. sa proširenjem na druge zemlje. primjerice ja iduće godine selim iz Belgije u Njemačku, to ću onda morati odraditi bez vas. Ali želim reći da to doista jednostavno zvuči da se kod vas povezuju poduzeća sa privatnim osobama i da li je dobra suradnja sa poduzećima ili ima nekih koji kažu da mi to ne želimo jer e, na ovaj način naši kupci mogu bolje uspoređivati cijene i onda ćemo na taj način možda izgubiti svoje stalne klijente. Dakle, dakle postoje takvi problemi. A onda Mas Global, mislim da je to isto odlični odličan projekt, dakle vi radite ono o čemu mi već dugo sanjamo, dakle e, integrirani sustavi izdavanja karata e, gdje možete sve saznati na jednom mjestu, a sada nam je rečeno da to više nije moguće zbog nekih nacionalnih ograničenja i zato što državni željeznički prijevoznici to ne žele. I zadnje pitanje ide zadnjem dobitniku nagrade. Vi ste govorili o tome da vi imate i sponzorstvo lokalnih tijela. Dakle, da li mnoga tijela onda pokušavaju E, koristiti više javnog prijevoza, naravno i carpooling, zajednička vožnja auto može biti rješenje toga. Dakle, kakva je situacija na toj lokalnoj razini? Puno hvala gospođo Meisner, sada gospodin Koh, ali doista samo kratko. Izvolite, imate riječ. Želim čestitati svim nagrađenima, hvala na izlaganju. I da li vaš sustav funkcionira samo na nacionalnoj razini ili i prekogranično? I ako da, da li nam je onda potrebno usklađivanje prometnih pravila, plaća, godišnjih odmora i ostalih uvjeta u ovome sektoru. Hvala gospodinu Kohu. Dragi predstavnici startupova, imate sada svako po jednu minutu kako biste odgovorili na ova pitanja. Prvo Cargonex, izvolite. ICR. Pa moram reći da mi te dokumente fotografiramo i onda ih šaljemo u digitalnom obliku. Također su nam potrebni e, certifikati, licence, osobne isprave. Danas unutrašnjost kamiona više liči na ured nego na kamion i Dakle, mi predviđamo buduća kretanja na temelju algoritama. Vi morate znati kako ćete doći od A do B, od C do D i tako dalje. I mi to predviđamo i onda unaprijed usklađujemo rute tako da budu bolje usklađene. A što se tiče usklađivanja prometnih pravila, svakako za nas je svaka nova država novo čudo. Dakle, trebaju nam mm, odvjetnici i e, zato nam je jako drago da smo dobili ovu e, nagradu jer inače bi nam bilo puno teže djelovati širom Europe. Hvala. A sada gospođa Asona jednu minutu. Hvala. Dakle, što se tiče prvog pitanja, oni koji koriste kokoli, to su prije svega privatne osobe. Dakle, tu se dijele troškovi i Mm, tu nema još zarade. Ali moram reći da se tu radi o jednoj sivoj zoni. Da, postoje veliki problemi. U Francuskoj imamo jedan zakon koji se sada mijenja. Ali važno je da u Europi imamo pravne propise koji su usklađeni. To svakako podupiremo. A osim toga, kako bi proširili poslovanje, moramo naravno i ulagati, educirati ljude, a prije svega u pravnom području je potrebno da imamo stratešku i pravnu pomoć kako bismo mogli proširiti poslovanje i na europsku razinu. No, za sada e, se naše usluge koriste i e, u susjednim državama. Hvala na pitanju. To je upravo istina. Mi imamo izazove sa svim velikim ono, u prijevoznom sektoru. E, željeznice, javni prijevoz, zatim oni pokušavaju zadržati svoje monopole, a ne otvoriti svoja sučelja drugim pružateljima usluga. Ali mi smo dobar, imamo dobar primjer iz Finske jer Ministarstvo e, prijevoza u Finskom obnavlja e, zakonodavstvo e, zakonom koji se naziva Prijevoznim kodeksom i prisiljava sve pružatelje usluga u prijevozu da otvore svoje mogućnosti plaćanja za sve e, pružitelje usluga trećih strana, ne samo za nas, već i za našu konkurenciju. I mi pozdravljamo sve koji žele biti naši partneri i želimo stvoriti e, najjednostavnije moguće usluge za naše korisnike. Hvala najljepša, a Sada imate jednu minutu, gospodin Mensor. Ovo bi trebalo biti dio eh, javnog transporta, dijeljenje prijevoza privatnim automobilom. To je vrlo relevantno za predgrađa za gospodarske eh, područja koja su malo udaljena od gradskih središta. Na primjer, mi u Francuskoj radimo već sa nekoliko takvih područja i i proširili smo se deset puta na područja gdje građani e, imaju koristi od naših usluga. Nekad su imali samo autobuse koji su ih prevozili, a sada imaju takozvani carpooling koji je, daje bolje rezultate. To je naša vizija i vrlo je važno imati standardizirano zakonodavstvo u Europi kako bi se to za sve građane omogućilo jer u Francuskoj to danas nije moguće, to je pomalo siva zona, to treba biti potpuno dozvoljeno za gradska tijela, ali i za komercijalna poduzeća. Hvala eh, vam eh, svo četvero, eh, veliki aplauz za sve vas. Dakle, vidimo se uskoro nadam se. Pozivam sljedeća tri govornika da dođu za govornicu. Martin Dorsman, dođite, zatim Jean Geron i gospodin Alberto Arbondi. Izvolite doći za pozornicu i obratiti se. Je svako ima vrijeme za to predviđeno. Allez, pour ce deuxième panel sur la digitalisation dans les... Drugi dio modernizacije u prometu. Martin Dosman je prvi. On radi eh, o udruženju vlasnika brodova Evropske unije. Imate pet minuta da nam kažete nešto o vašem gledanju prijevoza. Izvolite. Ja ću vam štopericu sada pokrenuti. Imate pet minuta. Hvala lijepo. Da ću vam kratko, reći ću vam nešto kratko u pet minuta o digitalizaciji u prijevoznom sektoru. Govorit ću o komunikaciju između e, brodova i luka u koje brodovi ulaze jer tu imamo jako aktualne teme o kojima se raspravlja i u ovom domu. Mi e, obuhvaćamo 29 udruženja brodara u Europi. Ako pogledam digitalizaciju u e, brodskom prijevozu, ne radi se samo o brodskom prevozu, već u cijelom logističkom landu, ali, lancu, ali prvo e, brod, brodarski prijevoz koji je cilj digitalizacije. Digitalizacija samo po sebi nije gol, već je to sredstvo za postizanje cilja. I ako govorimo o digitalizaciji, vrlo važan cilj je da se smanji administrativni teret <clears throat> za brodski prijevoz u europskim lukama. Rezultati će biti sljedeći e, smanjenje troškova e, unutar Europe e, i intra e, trade u Europi brodski prevoz je jedna trećina prijevoza robe u Europskoj uniji i konkurentna će se pozicija brodskog prevoza povećati što znači da će E, utjecaj na okoliš e, se također e, smanjiti. Još jedan važan aspekt smanjit će teret e, na, na mornare jer kapetan svaki puta potroši dva ili tri sata svaki put kad ulazi u luku to je jako, ogromno ako to smanjimo povećat će zadovoljstvo poslom i sigurnost jer će kapetan moći raditi drugo a ne baviti se administracijom kada govorimo o digitalizaciji i brodovima kao dijelu logističkog lanca, naravno digitalizacija će značiti da će se poboljšati učinkovitost cijelog logističkog lanca i također to će značiti da će ko troškovi e, trgovine pasti i da će porasti performansa cijeloga logističkog lanca. Imali smo i e, prijedloge 18 tisuća brodova koji čekaju na moru kako bi se oslobodilo mjesto u luci. To treba riješiti jer će to smanjiti vrijeme čekanja, a i zagušenost cesta na kojima stoje kamioni koji čekaju teret. To je sve jako dobro, ali kako da se ostvari ovi e, rezultati? E, podaci se trebaju mijenjati, e, razmjenjivati, informacije se trebaju razmjenjivati i ponovno koristiti među nacionalnim e, tijelima. Tu postoje izazove, trebaju nam harmonizirane informacije na razini Europske unije. U ovom trenutku harmonizacija podataka ne postoji među državama članicama ili čak i lukama među, u jednoj državi članici trebaju nam harmonizirano izvješćivanje Evropska unija to mora uvesti i nametnuti državama članicama jer E, bez toga neće biti dobrih rezultata. Trebaju nam otvoreni standardi, treba nam neutralna tehnologija, naročito kada se sustavi ažuriraju. To se mora napraviti na tehnološki neutralan način, tako da svi možemo koristiti e, sustav i da nam to tehnologija omogućava razmjena podataka u logističkom lancu e, zahtjeva povjerenje među operaterima, ali se također postavlja pitanje vlasništva e, nad podacima i povjerljivost podataka. Tko je za to zadužen i odgovoran? Pitanje je da li, e, jesmo li na dobrom putu. Da i ne, ako pogledate e, prijedloge za promjenu strukture, ali postoje vrlo velike, e, velike dijelove u kojima treba dovesti do poboljšanja, jer prijedlog koji imamo sada neće udovoljiti ciljevima koja sam spomenuo. Mi smo na dobrom putu, nismo na dobrom putu ako pogledamo nove nacionalne carinske sustave koje treba e, postaviti do 2020. godine. E, dakle, poduzeća moraju prvo investirati u nacionalne e, carinske službe, a onda europski sustav za izvješćivanje e, e, čiji će dio biti sve te carinske službe. Da, mi jesmo na dobrom putu kad se radi o harmonizaciji, elektronskom izvješćivanju, ali nismo na dobrom putu ako se e, pogleda digitalno izvješćivanje jer ne, države članice nisu u tome harmonizirane. Digitalizacija je vrlo važna, ali e, ne udovoljava e, svim e, zahtjevama za pojednostavljivanje. Dakle, tu postoje i rokovi za izvješćivanje u Europskoj uniji. Hvala gospodin Dorsman. direktor e, RPIS-a. E, e, imate pet minuta. Već malo kasnimo s vremenom. Izvolite. Puno hvala. Dopustite da prvo kažem što mislim pod dijelom Gornje Rajne. Dakle, to je dio između Savjetne zemlje Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz i Švicarske koja nije dio Europske unije i tu imamo jedan sustav suradnje koji smo uspostavili sa novim europskim lukama. Dakle, to je jedan novi sustav, uključene su tri nacije, mnogi dionici, imamo 1300 poduzeća koji su uključeni, imamo nove multimodalne luke od Ludwigshafena do Bazela, 50 milijuna tone, tona prevezene robe, e, zatim imamo dvije razine suradnje i e, UNICEF nam je pomogao da uspostavimo ovakvu suradnju. No na početku inventura. Tu smo ustvrdili da što se tiče IT-a nema dovoljno integracije i networkinga i to je uzrokovalo probleme na vodenim putovima, dakle ili do zagušenja je došlo ili bilo je problema kod novih terminala koji naravno trebaju učinkovito djelovati, treba poštivati rokove. Sigurno znate da eh, u luci sve mora biti spremno, a ako brod dođe dva sata kasnije, onda stvar više ne funkcionira. Dakle, to ne smije biti. Zatim, eh, centralizirana razmjena podataka, to je isto vrlo važan element, prije svega sa Švicarskom jer e, tu imamo tri granice, tri države koje se ovdje susreću, tri državne granice, dakle tu treba uzeti u obzir i carinske propose, to dovodi do dodatnih troškova, dakle to je dosta složeno. Zatim upravljanje prometom. Sada ću vam pokazati nešto što možda ne vidite tako dobro, ali o čemu se radi. Dakle, radi se o brodu za prijevoz tereta koji ima različite slotove u lukama, vremenske slotove i naravno da je vrlo važno da to mora biti usklađeno sa um, kontejnerima na različitim terminalima i e, tu imamo još jedan e, projekt koji također podupire Europska unija, a radi se o informacijskim sustavima. Dakle, već smo imali sustave rezervacija prije, ali to je bio telefonski sustav, dakle tu bi kapetan telefonom nazvao i rekao evo me sjedim e, u Ustavi i u Strasburu ću biti za određeno vrijeme. I to nije baš bilo uvijek jednostavno i pouzdano. Ponekad ste onda morali nekoga e, pustiti prije sebe, a što se tiče lokalizacije i vremena čekanja u različitim ustavama, tu možemo izračunati koliko to traje dok brod ne dođe na utovar i ovo što sad radimo u Strasburu želimo naravno proširiti i na nove platforme. Isto tako i na e, konvencionalni promet, prije svega kada je riječ o kruzerima i o putničkim brodovima. Kakve su poteškoće s kojim smo se izazovima suočili prilikom izvedbe? Ne smijemo zapostaviti činjenicu da gospodarski dionici, da između gospodarskih dionika pokušavamo iznaći nekakvo rješenje, jer oni imaju različite zahtjeve, različite potrebe i to se moramo uskladiti, a to nije baš tako jednostavno. Zatim e, ICT e, stvar čini puno fleksibilnijom. Naravno nije tako jednostavno predvidjeti kako će krajnji proizvod izgledati. Zatim neutralne platforme, to je vrlo važno, to su i e, svi dionici potvrdili, dakle značaj neutralnih platformi, jer jedan gospodarski dionik koji sve kontejnere mm, ima pod sobom, on točno zna šta to znači, mm, koliki je to posao i zato nam treba učinkovita zaštita podataka i jedno sučelje e, kao poveznice sa drugim sustavima i Što se tiče same definicije podataka, njih je potrebno uskladiti sa drugim sustavima, a ako želimo digitalnu infrastrukturu koja je usklađena, onda doista trebamo osigurati interoperabilnost između različitih sustava. Puno hvala, gospodine Žerom, a sada Roberto Abon ima riječ, izvolite. Vi ste e, voditelj U Digital Businessa. Izvolite, imate pet minuta. Danas ću govoriti o tome kako pokušavamo angažirati naše e, kupce na, u novim načinima e, digitalizacije. Reći ću vam što se događa sada. Moramo govoriti u budućnosti, ali tim makrotrendovi već postoje, ljudi putuju na različite načine Digitalizacija je zapravo u srži svega što se trenutno događa u prijevozu. Ja vjerujemo da je to jako velika šansa za sve nas da naše e, kupce angažiramo na smisleniji način. Nije iznenađenje da će poduzeća imati e, puno koristi od, od velikih e, promjena koje se događaju u odnosu sa kupcem. Tko će biti najveće putničko poduzeće u

sljedećih deset godina pitali su me, ja sam rekao Amazon Travel, a onda su mi rekli pa to još ne postoji, ali e, odnos sa kupcem je vrlo važan i na temelju toga će nas ocjenjivati u budućnosti i bit ćemo relevantni. To se odnosi na željeznička poduzeća kao što smo i mi. Niske margine, puno kapitala u, uloženo, Eurostar nije subvencioniran, mi smo privatni, moramo se natjecati na tržištu. Vrlo je teško zaraditi po svakom putniku Dakle, digitalizacija je vrlo, vrlo, vrlo važna e, jer se trenutno bavimo e, poboljšanjem e, iskustva putnika naših koji dolaze na perone, pokušavamo da se brže ukrcaju i udobnije i to će doprinijeti njihovom boljem iskustvu. Mi želimo razumjeti zapravo gdje će doći do problema sa vlakom i kako ih riješiti unaprijed. Što se tiče korporativnih e, procedura, neću o tome puno govoriti, već o tome kako e, mi zapravo e, i u kakvoj smo interakciji sa našim putnicima i partnerima. Dva su stuba koja su važna. Prvo je potrošače, drugo su informacije, korištenje informacija u, na dobrobit naših putnika na inteligentni konkurentan način. Sve počinje od putnika. Vi možete misliti da imate najbolji proizvod na svijetu, ali ga, ako ga kupci ne cijene, neće ga koristiti. Kupac mora biti u centru svega što mi radimo, Eurostor to pokušava činiti e, mi testiramo naše projekte i slušamo što nam kažu kupci, ponekad nismo u pravu, ali vrlo je važno to identificirati. E, informacije također igraju veliku ulogu, je vrlo e, važno napraviti mapu svih ciklusa u životu svakog putnika i vrlo je važno što se događa u svakoj fazi procesa. Putnička industrija e, se fokusira tradicionalno na search book and travel, što znači da moramo znati kako i kamo putnik putuje. Sad imamo drugačiji pristup. Moramo razumjeti što je ljudima potrebno kad planiraju svoje putovanje. Recimo, vi idete na ljetovanje, pa onda razmišljate kako ću iznajmiti, e, odnosno najmiti e, stane Airbnb-u, kako ću <clears throat> pronaći pravi dobar baljak s i tako dalje. To sve nadilazi e, ono što uobičajeno ulazi u e, nalaženje dobrog modusa putovanja. digitalna platforma moraju se temeljiti na iskustvu putnika, svega onoga što treba našem putniku i digitalna strana će nam pomoći da bolje razumijemo kako to funkcionira. Imam nekoliko e, primjera koje vam mogu dati o nekoliko stvari koje radimo u Orestaru koje pokušava prilagoditi naše usluge klijente, mi koristimo informacije E, sa poštovanjem privatnosti e, podataka što je vrlo važno koristimo podatke ne da uhodimo naše putnike već da im budemo relevantni da im ponudimo nešto što je važno digitalizacija e, u dvije sekunde ili manje od toga nam poruža sve mogućnosti da ponudimo kupcu što treba ako to ne napravimo u dvije sekunde on će se okrenuti nekom drugome to je ono što mi pokušavamo napraviti da sažmem Putnici i informacije su dva stuba, mi želimo im donijeti e, koristi našim partnerima i putnicima i to je vrlo važno. I posljednji slajd, e, govorim o onome o čemu su moje kolege govorile ranije, čuli smo o mobilnosti i velikim šansama u budućnosti jer će postojati velike platforme Google, Amazon i takve i male platforme kao što su naše, a institucije će u svemu tome odigrati veliku ulogu. Mobilnost će biti krucijalna, ona će, neće dogoditi u budućnosti, već se događa e, sada i mi moramo pružiti smislene prijedloge našim kupcima u budućnosti. Zahvaljujem na tri vrlo jasna i detaljna izlaganja. Dragi kolege, ima li kakvih pitanja možda nakon ovih izlaganja? Izvolite. Predsjedavajuća. Dopustite da se zahvalim na ovim izlaganjima, a nemamo dovoljno vremena za pitanja. Dakle, ako nema pitanja, dopustite da čestitam predavačima i nadam se da ćemo u budućnosti još imati prilike voditi ovu raspravu o digitalizaciji. Uvijek ste dobro došli i samo ću vam reći do skora. Molim pljesak za naša izlaganja. Izvolite. Hvala. A sada ćemo nastaviti sa sastankom iza zatvorenih vrata pa bih zamolila one koji ne sudjeluju na sastanku da što prije napuste dvoranu.